Ja, Poštovane kolegice i kolege, predlažem da započnemo sa popodnevnim dijelom naše sjednice. Time dolazimo do točke dnevnog reda broj 10 i e, započet ćemo sa prezentacijom komisije i to delegiranog akta, odnosno delegiranih akata na temu zdravlja životinja. Je li komisija prisutna? Izvolite. Und wird repräsentiert durch... Predstavljaju gospodin Götem. Okay, so I give immediately the floor to you. Dajem vam odmah riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Htio sam objasniti paket od četiri delegirana akta koja su pred parlamentom i vijećem. Prvo ću eh, dati nekakav uvod u postupak, jer je to postupak koji je davno počeo i vi ćete vidjeti da je evaluacija cijelog sustava zdravlja životinja Europske unije E, taj proces je zaključen 2006. godine. E, moto je da je bolje prevenirati nego sanirati. Napravili smo nekakvu procjenu i novi zakon o zdravlju životinja potječe od e, jako puno direktiva i uredbi koje su usvojene od e, početka 60. E, godina prošlog stoljeća kada je e, stvorena zajednička poljoprivredna politika i kada se počelo trgovati životinjama, mesom, mlijekom, kada je trebalo prevenirati i iskorijeniti različite e, bolesti, kada smo imali afričku svinsku kugu i tako dalje, imali smo uvoz živih životinja, mesa, mesnih proizvoda i e, tada smo usvojili jako puno direktiva Imali smo ukupno oko 60 temeljnih e, akata od strane vijeća i nešto manje od tisuću provedbenih akata. Danas bismo ih zvali provedbeni akti. Dakle, to je bio okvir e, tog zakonodavstva koji se odnosi na zdravlje životinja e, u to vrijeme. Naravno, trebali smo sve to evaluirali, evaluirati, trebali smo nekako usmjeriti sve te akte, jer su mnogi bili završeni 1992. kad se stvorilo malo drugačije tržište i sve smo to trebali onda nekako restrukturirati, donijeti jedinstveni akt koji danas nazivamo e, Zakon o zdravlju životinja. Dakle, o čemu se radi u tom zakonu o zdravlju životinja? tu se radi o prenosivim bolestima životinja koje utječu na trgovinu i na poljoprivrednike uzgajivače. E, to pokriva životinje i životinske proizvode, dakle tu govorimo o e, govedini, o svinjetini, o mliječnim proizvodima, mlijeku, dakle bilo koji proizvodi koji potječu od životinja, a koji su podložni e, nekakvim prenosivim bolestima, općenito govoreći. Tu znači podrazumijevamo i e, ribe i druge životinje. Kao što vidite na ekranu, dijelimo taj zakon na različita poglavlja, znači radi se o e, iskorjenjivanju, e, radi se o pravilima za premještanje životinja. Znači, koja su pravila kada premještate životinju iz jedne regije Europske unije u drugu regiju Europske unije? Koja su pravila za ulazak životinja u Europsku uniju? Koja su pravila za e, svinjetinu, za govedinu koja ulazi na tržište Europske unije? To ću pojasniti poslije a isto tako e, se obrađuju i hitne mjere. Dakle, to su mjere koje se poduzimaju u slučaju nekakve krize. Međutim, treba isto tako reći o čemu se ovdje ne radi. Ne radi se o zdravlju životinja. Ovdje se ne radi o financiranju iskorjenjivanja bolesti, ne radi se o e, hrani za životinje, o veterinarskim lijekovima i o kontrolama. Dakle, to je ono što se ne pokriva ovim zakonom, to se obrađuje u drugim zakonodavnim aktima. Imamo još tri e, zakonodavstva koja želim e, spomenuti, to je utjecaj zdravlja životinja na životinske proizvode. Dakle, to se odnosi na klaonice. Nekad se životinski proizvodi koriste kao industrijski proizvodi, a nekada i za hranu za životinje. Nakon e, toga obrađuju se i neki drugi aspekti u, u tom drugom zakonodavstvu. Znači, kao što sam ranije spomenuo, imamo jako puno direktiva, jako puno uredbi, e, one su donesene e, od strane vijeća i od svih tih temeljnih akata, kojih je bilo nekih 50 i 60, one su e, sjedinjene, te direktive i uredbe, u novi akt koji je donesen 2006. godine od strane parlamenta i vijeća i podijeljen je u šest poglavlja. Opća pravila, e, bolesti, e, programi iskorjenjivanja, programi obavještavanja, e, osvještavanje o bolesti, podizanje svijesti i kontrola, poglavlje četvrto, registracija, sljedivost, registracija e, farmi, e, registracija tržišta gdje će se prenositi životinje i tako dalje. E, poglavlje peto, ulazak u Europsku uniju, znači koja su pravila koja se primjenjuju za uvoz živih životinja i životinskih proizvoda koje ulaze na tržište Europske unije. Onda imamo i dio koji se odnosi na nekomercijalne životinje, znači ljubimce, ali to će stupiti na snagu tek 2026. Nakon toga izvanredne mjere, mjere za hitne slučajeve, to je sedmo poglavlje koje će se e, koristiti u hitnim situacijama, na primjer u slučaju e, afričke svinske kuge primjerice. I na kraju prijelazne odredbe na samom kraju ovog zakonodavnog akta. Znači, kao što sam ranije rekao, Proces provedbe počeo je 2016. godine. Tada smo donijeli ključne akte. E, naše stručne skupine su se pobrinule za to. 2017. do 2019. se radilo na tome jednako tako kao i za stavljanje životinja na popis. E, većina zakonodavnih akata je u procesu usvajanja. E, države članice su htjele e, donijeti te akte što je prije moguće, tako da kad se one počnu primjenjivati 2021 21.4. Svi žele biti spremni. Bili smo i takako inkluzivni. Vidite na ekranu broj radnih skupina, odnosno stručnih skupina e, koje smo formirali sa državama članicama e, i parlament je naravno sudjelovao i te stručne skupine su radile na izradi tog zakonodavstva. Ponavljam, to zakonodavstvo je zapravo lizbonizacija svih tih akata koji su bili na snazi prije. Nije da mi sada mijenjamo svijet e, da radimo nešto revolucionarno, mi smo imali obavezu usvojiti ovo golemo e, e, zakonodavstvo. Znači morali smo to golemo zakonodavstvo koje smo imali prije Lisabona sada prilagoditi Lisabonu i zato smo tih 60 otprilike e, temeljnih akata i oko 900 implementirajućih, odnosno provedbenih akata, sve smo to morali inkorporirati u jedan temeljni zakonodavni akt koji sada moramo e, provoditi. Imamo i delegirane akte koje vidite ispred sebe. E, ti delegirani akti zapravo samo doprinose pojednostavljivanju, usmjeravanju i pojašnjavanju akata koji su bili na snazi već prije. A sad možemo vidjeti na koji se način to usvojilo. Kao što sam rekao, to je usvojeno. Sada imamo četiri e, akta koja ste svi dobili koji su pred vama. Znači neke smo već usvojili. Ove koje smo usvojili, to sam već spomenuo, to se odnosi na popis e, životinskih bolesti, kategorizaciju bolesti, imamo i popis životinskih e, vrsta. To je prvi dio zakona o, zaštiti o, zdravlju životinja. Prva Prvi delegirani akt, vidite e, naslov na ekranu, on je usvojen 2018. godine. A na samom dnu s desne strane imate e, kategorizaciju i popis. To je provedbeni akt koji je isto tako usvojen 2018. godine. Drugi akt e, koji je već usvojen, koji je već objavljen je delegirani akt koji se odnosi na identifikaciju životinja i na sljedivost. U ovom okviru mi smo e, imali, razgovarali i o delegaciji za e, koze i ovce i to je sada e, pred Europskom komisijom. Ispred sebe vidite četiri akta koja su sada e, pod analizom. Dakle, prvo je riječ o nadzoru, iskorjenjivanju e, i slobodi bolesti. Znači države članice, e, regije, trebamo prepoznati kao slobodne od bolesti ili kao neslobodne od bolesti. Nakon toga imamo kontrolne mjere, mjere za kontrolu bolesti Pokazao sam vam one slajdove prije, imali smo osam znači poglavlja. Ovaj drugi delegirani akt odnosi se na E, mjere za kontrolu bolesti na ono treće poglavlje. Nakon toga imamo premještanje kopnenih životinja i delegirani akt o sljedivosti i o premještanju zametnih proizvoda. Znači to se odnosi na četvrti dio zakona o zdravlju životinja. Znači ova četiri delegirana akta su međusobno povezana i e, često se referiraju jedan na drugi i ovaj cijeli paket od četiri delegirana akta E, smatramo i države članice to smatraju jednim paketom koji pokriva apsolutno sve. Da vam budem iskren, e, to je jako debel, debeo dosije, znači imamo oko 500 stranica sve ukupno. Sada mogu e, malo pobliže pojasniti prvi delegirani akt, znači tu je riječ o nadzoru bolesti, o programima iskorjenjivanja i o statusu slobodno od bolesti. Znači imali smo postojeća nekakva pravila već od prije. Ta pravila se navode ovdje, one su na popisu. To je direktiva 634432. E, ta direktiva se mijenjala, ali uglavnom ova pravila potječu iz te direktive. Imali smo i direktivu Imali smo još nekoliko direktiva i nekoliko akata koje su se odnosile na pojedine bolesti. I sad na temelju tih e, postojećih akata i njihovih priloga mi smo osmislili ovaj novi delegirani akt koji ste vi sada dobili, koji imate pred sobom. To predstavlja novu pravnu osnovu. Mi smo tijekom godina stekli iskustvo i to je zapravo e, najvažniji razlog zbog kojeg smo mi htjeli prilagoditi pravila. Dobili smo i mišljenje EFSE i e, danas imamo i mrežu referentnih laboratorija u Europskoj uniji i oni su nam pomogli da osmislimo i definiramo ova pravila. Imamo isto tako i standarde e, svjetske e, organizacije za životinje koje, e, koji su primjenjivi na trgovinu životinjama, životinskim proizvodima na globalnoj razini. Znači to je nama sve bio temelj za izradu, odnosno pisanje ovog akta. Smisao je bio da sve skupa bude jasno operativno terima, da nadležna tijela imaju jasna pravila i naravno primijenili smo e, pristup koji se temelji na e, rizicima. Imamo e, resurse i želimo da se ti resursi učinkovito koriste na razini država članica. Znači, imamo taj delegirani akt koji je sadržaj, sadržaje da se dopune pravila koja su već dana u drugom poglavlju zakona o zdravlju životinja. E, imamo opća pravila o nadzoru tih bolesti, dakle bolesti su već na popisu, a isto tako dajemo i kriterije i sadržaj za programe nadzora. Ako neke zemlje prepoznamo kao zemlje koje su slobodne od bolesti, e, te zemlje ovdje mogu pronaći kriterije koje će se primjenjivati za njih. Imamo pravila za programe iskorjenjivanja. Određene bolesti zahtijevaju da zemlje članice prilože svoje programe za iskorjenjivanje e, tih bolesti a imamo i neke druge bolesti e, za koje države članice mogu ali e, to nije obaveza priložiti programe iskorjenjivanja. Znači, kada se dosegne određena razina, e, država članica ima veće mogućnosti za trgovinu. E, znači, o razini bolesti ovisi, ovisi zapravo trgovina životinjama i životinskim proizvodima. E, ponekad se to odnosi na države članice, ponekad na regije. Isto tako dajemo e, pravila za sve bolesti. Znači, mi nismo ograničeni samo na ove bolesti koje ja sada spominjem. E, mi dajemo pravila za više bolesti. Znači to je sve u ovom prvom delegiranom aktu. U ovom drugom delegiranom aktu on se odnosi na prevenciju i na kontrolu životinskih bolesti. Tu više ulazimo u iskorjenjivanje. Znači tu govorimo o afričkoj svinskoj kugi primjerice, o slinavki šapu i tako dalje. E, tu smo isto tako preuzeli pravila iz postojećih direktiva Naravno, uzeli smo u obzir i iskustvo koje smo stekli i nažalost Europska unija imala jako puno negativnog iskustva vezano za bolesti životinja pa smo onda na temelju svega toga eh, definirali naš pravni okvir. Naravno i standardi svjetske organizacije eh, su nešto što smo eh, prisvojili, što smo uzeli u obzir. Znači, e, to su bolesti sa A popisa, tu je znači afrička svinska kuga, slinamka i šap i tako dalje. Znači, to su bolesti koje zahtijevaju neposrednu intervenciju od strane nadležnih tijela. Znači, u tom slučaju trebamo odmah ići na ubijanje životinja. Sve je na jednom mjestu u ovom slučaju. Znači, više nemamo slučaj da su pravila e, da pravila proistječu iz različitih zakonodavnih akata. Ovdje imamo vrlo jasna pravila, sve na jednom mjestu, nadležna tijela imaju veću fleksibilnost, a operateri imaju jasna pravila na raspolaganju na jednom mjestu. Isto tako se tu govori o osvještavanju, o prevenciji, o kontrolu, kontroli bolesti životinja. E, daju se i nove odredbe e, kad je riječ o uzimanju uzoraka i daje se popis mjera koje treba e, usvojiti u slučaju sumnje na neku bolest. Primjerice, koje su obveze operatera, koje su obveze nadležnog tijela, kolika zona treba biti, kako e, ponovno Uh, uvesti životinje na uh, imanje, uh, što učiniti u slučaju sumnje da je bolest zahvatila stoku primjerice. Daću vam i primjer visoko patogena ptičja gripa. E, treba jasne mjere od strane nadležnih tijela. Ako imate e, izboj na farmi, e, nije isto kao da imate izboj te bolesti u divljini. A to je sve definirano. Sada prelazim na treći delegirani akt koji imate pred sobom, a taj delegirani akt odnosi se na E, zahtjeve koje se odnose na zdravlje životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valjenje. Znači, to je isto počelo 1964. do e, stvaranja unutarnjeg tržišta. Mi smo s vremenom definirali e, pravila za premještanje goveda, svinja, konja, ovaca unutar Europske unije i sada smo sva ta pravila koja smo imali e, uvrstili u zakon o zdravlju životinja i u ovaj delegirani akt. Ovaj delegirani akt zapravo e, predstavlja dopunu to sam vam već rekao, znači ovdje se definiraju pravila, e, recimo o premještanju e, primjerice ovaca iz Irske u Grčku ili goveda sa sjevera Francuske u Luksemburg, koja su pravila ako recimo e, koja se odnose na mliječne proizvode, jogurt, sir i tako dalje. Sve to pokriva ovaj delegirani akt. Ovdje isto tako naša pravila ujednačavamo sa pravilima svjetske organizacije i e, ovdje su jasno definirane obveze operatera i daje se veća fleksibilnost nadležnim tijelima. Tu su pokrivena i jaja za valjenje, budući da imamo jako puno trgovine jajima za valjenje unutar Europske unije jer mi jako puno proizvodimo piliće na globalnoj razini. Imamo i biosigurnosne zahtjeve koje se odnose na e, premještanje, odnosno prijevoz. I imamo znači zahtjeve koje se odnose na zdravlje životinja za premještanje kada životinje premještamo s jedne strane Europske unije na drugu e, stranu Europske unije, pa kada životinje moramo u jednom trenutku e, kontrolirati u zato namijenjenim e, centrima. To je isto tako definirano, pravila su definirana. Isto tako imamo posebna pravila za zatvorene objekte Dakle, to su objekti e, za posebne životinje sa posebnim statusom. Imamo i posebna pravila za premještanje e, životinja koje su malo manje poznate od primjerice goveda i svinja tu e, govorimo i o certifikatima primjerice za konje koje se koriste za neke sportske e, događaje. I prelazim sada na zadnju delegiranu uredbu koja se odnosi na e, zahtjeve u pogledu sljedivosti zdravlja životinja za premještanje zametnih proizvoda jer imamo i takvu trgovinu u Europskoj uniji. Mi smo opet i ovdje preuzeli pravila iz četiri direktive e, i uredbe, stekli smo i iskustvo, imali smo i znanstvene e, procjene jer se bolesti životinja mogu proširiti kroz sjeme putem sjemena i zato smo morali ažurirati e, pravila kako bismo izbjegli situaciju da se bolesti e, slijede, e, da se bolesti mm, prenose putem sjemena. Pokrivaju se i neke bolesti koje su manje poznate i to bi bio ovaj četvrti delegirani akt koji je ispred vas. Tu se govori i o registraciji e, centara za inseminaciju, znači kako nadležna tijela certificiraju, odnosno daju odobrenje za rad tim centrima za inseminaciju e, koje zahtjeve mora ispuniti operater, u kojim slučajevima, u slučaju kojih problema e, mora reagirati na koji način, kako mora e, slijediti e, embri, znači moramo imati sljedivost. Znači ovdje govorimo o zametnim proizvodima koji se i pohranjuju u bankama e, sjemena. Znači govorimo o pravilima za certifikaciju, znači davanja odobrenja i tako dalje. Imamo integrirani sustav za E, to i imamo sustav koji osigurava sljedivost. Znači e, sljedivost živih životinja u Europskoj uniji. Sve je to na našoj web stranici. Ja sam vam sa zadovoljstvom sada predstavio ova četiri delegirana akta. Hvala lijepa, gospodine Goethe. Vidim samo tri kolegice i kolege koji imaju pitanja. E, to znači da ste bili vrlo informativni. Gospođa kolegica Megines. A, imamo sad nekoliko još ih se javilo za riječ. Dakle, kolegica Megines počinje. Izvolite. Hvala lijepa i zahvaljujem komisiji na ovoj prezentaciji i e, zahvaljujem i kolegici Sandri da je zamolila za tu prezentaciju. Općenito bih rekla da je ovom odboru vrlo teško na kraju samog e, procesa e, razumjeti kojim se koracima došlo do ovih delegiranih akata i mislim da moramo malo pobliže pogledati ovaj postupak i vidjeti gdje možemo e, neke stvari poboljšati. Jer zapravo na neki način mi dobijemo informacije kada je već sve odlučeno. Ono što e, bih ja voljela čuti je zapravo označavanje e, ovaca i ono što ste spomenuli da će tu biti nekih iznimaka. Znate da sam ja iz Irske i znate da e, smo tamo zabrinuti za osob, za jedan posebni aspekt zakonodavstva o zdravlju životinja, a to je testiranje TBT-a E, prilikom premještanja životinja. E, razgovarala sam sa stručnjacima, sa stočarima i e, općenito su suglasni da je to vrlo zapravo ne ciljani pristup i da bi bilo bolje zapravo se usredotočiti na one životinje koje su pod rizikom. Znači mi imamo problem s TBT-om i moramo nešto učiniti, ali možemo li možda na usredotočeniji, na ciljaniji način tome pristupiti nego li je to predviđeno. I ja mislim da imamo dvije mogućnosti. Razgovarali smo o tome da bismo moglo i možda i odgoditi ovo pitanje, ali mislim da je ipak važno da to adresiramo sada i stoga bi vas zamolila da se s tim pitanjem pitanjem pozabavite u smislu da osmislite malo ciljaniji pristup i da ovaj rok od šest mjeseci nakon kojeg se životinje moraju ponovno testirati produžite na 12 mjeseci zato što će to imati E, zapravo za posljedicu veliko birokratsko opterećenje e, samih e, poljoprivrednika, odnosno stočara i znam da je to nešto što ih zabrinjava, iako sam naravno svjesna da se moramo ozbiljno pozabaviti tim pitanjem. I nadam se da razumijete da ćemo naravno možda naići i na otpor samih stočara i onda nećemo postići niča, ništa i mislim da je u ovoj trenutačnoj situaciji sigurno nisu s nama, e, da nisu usuglašeni e, s našom pozicijom. Znači, e, iako razumijem naravno da se moramo pozabaviti problemom TBT-a, molim vas tu za malo drugačiji pristup. Hvala lijepa, izvolite kolega. E, ja nisam e, član ovog odbora, ali imam poseban interes e, za ovu temu. Samo nekoliko stvari bih htio priupitati. Što se tiče samog e, procesa konzultacija sa dionicima, pretpostavljam da e, su bili zabrinuti e, ovim prijedlozima u smislu opterećenja koje će to prouzročiti za male farme u Irskoj. Naravno da se moramo pozabaviti pitanjem iskorjenjivanja TBT-a, ali ne na ovakav način. I po mom mišljenju i mišljenju različitih organizacija organizacija poljoprivrednika i stočara i drugih dionika u ovom procesu e, iskorjenjivanja e, to nije najbolji pristup. Jer e, mi zapravo prelazimo na šestomjesečno testiranje sa godišnjeg testiranja. I u Irskoj zapravo će se životinja prije nego što se zakolje četiri do pet puta premještati. Znači imat ćete više premještanja, a za male poljoprivredna gospodarstva koja moraju brzo reagirati na tržišne okolnosti e, će to biti e, vrlo teško sve ispuniti. I zapravo ne vidim e, koji je razlog zašto se zapravo skratio ovaj rok redovitog testiranja na svaki šest mjeseci i postoji li uopće znanstveno uporište za takav rok s obzirom na moguće posljedice i e, poljoprivrednici u Irskoj naravno žele iskorijeniti tuberkulozu kod goveda i e, oni su doprinijeli tome sa 42 milijuna eura različitih e, naknada i plaćanja e, zapravo koji su bili namijenjeni upravo iskorjenjivanju e, tuberkuloze. Ali ovakvo testiranje i ovakav pristup će imati loše posljedice po mala gospodarstva i mislim da se tu nije uzela u obzir konzultacija sa dionicima. Zahvaljujem. Kolegice. Hvala vam predsjedatelju. Hvala također na organizaciji ove rasprave. Ja bih eh, htjela ustrajati na tome da moramo također ostaviti prostora za fleksibilnost ukoliko želimo biti efikasni. Daću vam konkretan primjer. Kategorizacija bolesti, to je jedan dobrovoljni program za iskorjenjivanje eh, određenih bolesti. Dakle, tu se e, zemlje moraju boriti protiv svih e, serotipa prisutnih na teritoriju, a borba se odvija uglavnom putem cijepiva. U Europi ne postoje na raspolaganju cijepiva za sve te serotipe. Tako da bi trebalo povećati kriterije što se tiče kretanja životinja, ne samo ovisno o nazočnosti serotipa, nego i ovisno o tome kako se može suzbiti bolest. Zanima me na koji način omogućiti veću fleksibilnost e, uzimajući kao kriterij serotipe i treba li te aktivnosti voditi u okviru Europske unije ili drugdje. Osim toga, mislim da mm, je potrebna prilagodba i zanima me razmišlja li komisija o tome da se doista u propisima stavi naglasak na rezultate, a ne na sredstva, te da se uzmu u obzir također e, priznati programi koji imaju e, jednak Hvala lijepa kolegica Mec. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Nastavit ću s engleskim kako bismo e, zapravo e, izbjegli e, velike razmjere ubijanja životinja kada dolazi do izbijanja različitih bolesti i za potrebe biosigurnosti trebamo više preventivnih mjera. I naravno da e, su u tom smislu i poljoprivrednici odgovorni za širenje i prevenciju bolesti. A moje pitanje je kako su zapravo dobrobit životinja i zdravlje životinja ugrađeni u Europski zeleni sporazum i e, općenito europsku politiku. Govorili ste i o premještanju e, životinja. E, smatrate li da su dovoljne kontrole u državama članicama što se tiče same sigurnosti prilikom premještanja? Zahvaljujem. Ați vorbit despre pesta porcina africană. E, am înțeles că sunt cunoscut. Mislim da moramo znati kakve mjere treba poduzeti u e, teškim situacijama, ali skrenuo bih vašu pozornost na situaciju kada bismo mogli imati primjerice veliko izbijanje e, neke bolesti i e, komisija se onda mora usredotočiti i na kapacitete za spaljivanje zato što će oni one biti oni biti potrebni. Kao drugo, E, željela bih znati e, kako je moguće da imamo e, ptičju gripu u Poljskoj. Imali smo je u Poljskoj prije dva mjeseca i onda smo imali kontaminirano, kontaminirano meso u Rumunjskoj. Zašto? Znači ljudi nisu odmah otišli na te farme, locirali virus i onda zapravo spriječili da se to meso širi po Europskoj uniji. Znači lijepo je kad vi stavite na svoje folije u prezentaciji koje mjesto mjere treba poduzeti, ali kad pogledate realnu situaciju, onda do tih mjera ne dolazi. Zahvaljujem. Kolega Rusen, izvolite. Hvala lijepo. Dolazim iz eh, Nizozemske gdje poljoprivrednici imaju dojam da delegirani akti zapravo paraliziraju njihovu djelatnost i da stvari kompliciraju. Pritom ta paraliza odnosi se na karantenu u trajanju 30 dana za telad, ako sam dobro shvatio, takve karantene nisu potrebne, zapravo su suvišne. Jer trenutno se uglavnom stvari drže pod kontrolom, tako da nisu potrebne takve mjere. Imate li možda neko, neke dodatne informacije za tu karantenu u trajanju 30 dana za telad i je li to doista nužno? Hvala lijepa. Ako nema daljnjih pitanja, onda ću zamoliti gospodina Goetema da odgovori na ova već postavljena pitanja. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Da prvo odgovorim na pitanje kolega iz Irske. Ono što mi želimo i ono što zapravo svi vjerojatno želimo je da iskorijenimo tuberkulozu u Irskoj. E, trenutačno imamo dvije države članice gdje situacija definitivno nije dobra i od sljedećeg mjeseca to će biti samo jedna država članica. Želimo pomoći Irskoj i e, stoga smo e, zapravo predvidjeli mnoga velike e, velika financijska sredstva kako bismo pomogli u iskorjenjivanju tuberkuloze. I jedan od razloga koji je zapravo ovdje i naglašen je da imamo velik broj premještanja stoke Nema njemačkog prijevoda? Evo ga, sad se čuje dobro. Dakle, rekao sam da je jedan od razloga koji je ovdje i naglašen u pitanju kolege Eh, je da se eh, stoka u Irskoj često premješta između eh, različitih gospodarstava. I to je definitivno jedan od razloga, iako možda ne i jedini, zbog kojeg je vrlo teško iskorijeniti tuberkulozu u Irskoj. I posljednjih godina smo uložili više od 10 milijuna eura godišnje kako bismo Irskoj pomogli u iskorjenjivanju te bolesti i činit ćemo to i dalje. Ono što smo učinili ovim aktom je e, zapravo utemeljeno na smjernicama Svjetske organizacije za zdravlje životinja i e, temelji se i na iskustvima e, s različitim programima iskorjenjivanja i naravno su se e, upravo e, na Irsku primjenjivale e, iznimke, odnosno odgode u prošlosti i sada imamo nova pravila, ali ona neće stupati na snagu sada, već u travnju sljedeće godine. Ono što smo zapravo htjeli s time postići je da jednom kada je stado testirano, nije potrebno pojedinačno testirati životinju ako ju mislite premjestiti. Znači, ako je jedna životinja unatrag šest mjeseci testirana u okviru testiranja stada, kad ju želite premjestiti, ne morate ju ponovno e, zapravo testirati. To su dakle vrlo e, detaljna pravila i neću sad ući u sve detalje, ali mislim da zapravo e, su dosta dobra i bit ću rado na raspolaganju stočarima i poljoprivrednicama u Irskoj da sjednemo za stol i da vidimo zapravo o čemu se radi i da vidimo možemo li pomoći e, irskim poljoprivrednicima, stočarima e, još više, odnosno na koji način im najbolje možemo pomoći u iskorjenjivanju tuberkuloze. E, što se tiče iskorjenjivanja, odnosno programa iskorjenjivanja Bolesti plavog jezika. Tu imamo 24 serotipa koji postoje i EU e, Europska unija je pogođena određenim brojem tih serotipova, ali ne svima. Mislim da u Francuskoj imamo dva različita serotipa i moramo naravno osigurati da kroz cijepljenje poljoprivrednici neće doći u situaciji da će im e, životinje oboljevati upravo od bolesti plavog jezika. I e, u Belgiji smo imali situaciju da smo uslijed e, cijepljenja mogli zapravo spasiti naše poljoprivrednike tamo od većih i razarajućih posljedica po izbijanju takve e, bolesti. I mogli smo naravno time i da se širi ova bolest u cijeloj Europi. E, i sa posljedicama, odnosno učincima klimatskih promjena, e, ta će opasnost vjerovatno se više i više pogoditi i sjeverni dio Europe. Što se E, tiče povezanosti između dobrobiti životinja i zdravlja životinja. Naravno da postoji povezanost i naravno da se e, unutar zelenog sporazuma bavimo i tim pitanjem i e, kasnije u ovoga proljeća će se i prezentirati strateški program u tom pogledu. Međutim, ta povezanost se ne spominje u ovoj uredbi. Mislim da sam jasno rekao da ova uredba se ne bavi pitanjem dobrobiti životinja i ovo pitanje dobrobiti je pitanje e, kojim ćemo se baviti u okviru strategije od farme do stola. Što se tiče afričke svinske kuge, to je da kako veliki problem i možda mogu odgovoriti na to pitanje i kasnije zato što ću vam e, sad u nastavku prezentirati upravo situaciju sa afričkom svinjskom kugom u Europskoj uniji i malo ću govoriti i o ptičjoj gripi, pa se nadam da ću u okviru svoje prezentacije koja slijedi odgovoriti na postavljena pitanja u tom pogledu. E, ne znam sad za e, ove, ovaj rok od 30-dnevne karantene za telad u Nizozemskoj. E, možda možemo bilateralno o tome porazgovarati nakon ovog sastanka. Želim biti posve jasan. E, svrha ovih pravila je da pojednostavimo stvari, da budemo učinkoviti, a da istovremeno održavamo visoku razinu zdravlja životinja u Europskoj uniji. Mi sada zapravo ponovno kombiniramo, odnosno obuhvaćamo jedan cijeli niz zakonodavnih akata u jednom i Naravno da želimo nastaviti pomoći državama članicama, ali isto tako održavati visoku razinu zdravlja životinja te pomoći državama članicama koje možda imaju još problema što se tiče njihovog statusa nepostojanja bolesti e, određenih e, unutar njihovih granica. Zahvaljujem. Hvala lijepa. E, na ovoj razmjeni stajališta. Kolegica Begine se htjela još jednom javiti za riječ. Izvolite. Eh, hvala lijepa za početak na ovom detaljnom odgovoru. Eh, samo da pojasnim jednu stvar. Dakle, pozdravljam vaše komentar da ste spremni razgovarati sa predstavnicima poljoprivrednika u Irskoj i da se želite informirati o njihovim eh, bojaznima. Što se tiče financiranja, naravno da se i to pitanje iskorjenjivanja financira iz europskih i iz nacionalnih izvora i za 2020. imamo 5,4 milijuna predviđenih za Irsku i e, samo e, me zanima hoće li se sredstva povećati ako dođe do povećanja, odnosno povećane pojave bolesti. Znači, čisto me to zanimalo, ali uzet ću vas za riječ da ćete se sastati sa predstavnicima poljoprivrednika i da ćemo zajedno raditi na tome da iskorijenimo ovu bolest u Irskoj. To ću učiniti, hoću. E, gospodine Keller, samo kratko, eto možete se kratko još osvrnuti. E, samo vrlo kratko zahvaljujem. Znači pozdravljam e, e, vaša objašnjenja, ali kako bismo zadovoljili zapravo potrebu za objašnjenjem što se tiče malih gospodarstvenika, mislim da moramo svakako razgovarati oni e, su najme ti koji imaju konkretna iskustva. Oni su rekli da će zapravo to samo povećati aktivnost testiranja, ali da neće nužno zapravo doprinijeti nužno e, učestalijem otkrivanju ono što mi želimo postići je da otkrijemo što više a što manje. A ovim korakom oni smatraju da bismo išli zapravo u kontrasmjeru. Znači, čini se da će onda u ovakvom scenariju poljoprivrednici biti ti koji će financirati zapravo kompletni program iskorjenjivanja svojim naknadama koje će plaćati za testiranje. E, možemo razmijeniti brojke, e, da kako da ću vam rado staviti na raspolaganje brojke koje imam. Što se tiče e, otkrivanja, mislim da se broj otkrivanja bolesti u Irskoj povećava, a ne da se smanjuje. Cilj je da iskorijenimo tuberkulozu u Irskoj i to e, ćemo učiniti na način tako da pomognemo nadležnom tijelu da se na učinkovit način e, pozabavi tim pitanjem koje e, i to na način da se prilagodi naravno situaciji koja, e, koju imamo u Irskoj. Hvala. Hvala lijepa. S time dolazimo do kraja. Kolega Flanagan, ali zaista samo kratko. Biću brz. Pa, mislim da je sjajno da imamo takvu potporu ovog prijedloga koji je iznio klub GUE. Dobro je da imamo takve klubove poput našeg. Što se tiče ovog paketa, naravno, bit će još prilike za raspravu, e, ne brinite. Time ćemo doći do 11. točke dnevnog reda, a to je razmjena stajališta sa komisijom o afričkoj svinskoj kugi. Znate da u različitim državama članicama već imamo e, slučajeve u Bugarskoj, Rumunjskoj, Litvi, a i u Poljskoj gdje je došlo do pojave afričke svinske kuge. E, E, već smo došli i do 12 km do granice Njemačke, moje domovine, znači već na svakodnevnoj razini dobivamo iz Poljske e, nove vijesti o širenju e, afričke svinske kuge, dakle vrlo aktualna tema koja može imati teške posljedice i e, eto e, ponovno dajem riječ gospodinu Götemu kako bi nas izvijestio o trenutačnoj situaciji po tom pitanju. Izvolite. U redu. Ja ću sada proći kroz nekoliko osnovnih informacija. Mislim da je važno ponoviti što je taj virus, kakva je situacija u svijetu, kakva je specifična situacija u Europskoj uniji, koje su nam do sada bile uspješne priče i zatim kakav je učinak eh, tog virusa i što je komisija do sada poduzela, budući da se time bavi već niz godina? Kao prvo, kakav je to virus, neću ulaziti u detalje, ono što je važno znati jest da može izazvati 100% smrtnost kod zaražene osobe, dakle taj virus, odnosno životinje, E, taj virus je vrlo učinkovit i ubija gotovo 100% zaraženih životinja. To je posebno važno e, kod e, nekih životinskih vrsta kao što su divlje svinje, tako da je virus uspješniji od lovaca, premda znamo da divlje svinje ne mogu pobjeći. Nema niti lijeka, niti cijepiva i to od toga oboljevaju samo svinje. Niti jedna druga životinska vrsta ne oboljeva od ovoga virusa. Kako je taj virus e, došao do Europe? On je inače raširen na afričkom kontinentu posvuda. Dakle, vrlo je raširen u Africi. Dakle, došao je putem međunarodnih eh, letova, ostataka iz kuhinje. Dakle, to je zapravo napoj koji se daje životinjama. To je bio slučaj u Gruziji ostalo dakle ostaci hrane iz drugih dijelova svijeta su se koristili kao napoj u Gruziji i tako se to proširilo Europom, zatim iz Gruzije polako prema sjeveru e, i tamo je zaražena populacija divljih svinja i tako je došlo i do zaraženog mesa. Ovo je inače video snimka iz siječnja 2013. godine kada je zabilježen prvi slučaj na granici između Poljske i Ukrajine, Poljske i Litve. Ovdje možete vidjeti e, po mjesecima širenje virusa, vidi se koje su zaražene regije, plavom bojom Europa, a narančastom bojom azijske regije do kraja 2018. Krajem 2018. je mm, došao iz Kine i proširio se čitavom jugoistočnom Azijom do sada, tako da je čitav južni dio Azije zaražen ovim virusom afričke svinske kuge. Kakva je sada situacija u Europskoj uniji ove godine? 2020. Ovdje možete vidjeti zeleno obojana područja, gdje, to su područja gdje se nalaze zaražene divlje svinje. Zemlje poput Estonije i Latvije koje su vrlo bitno bile zaražene svinskom kugom prije nekoliko godina, sada to više nisu. S obzirom da je gotovo nestala populacija divljih svinja, ima ih vrlo malo koje su preživjele. Tako da ima malo zaraza. Evo uzet ću za primjer Estoniju. prije 2014. godine. U Estoniji je bilo više od 1300 gospodarstava. Koliko znam, sada ih ima samo 130 u Estoniji. Dakako, tu su uvedene mjere zaštite, mjere stroge zaštite, izbjegava se bio kakav kontakt izvan farme. Zatim Rumunjska i Bugarska su također pogođene ovim e, virusom putem dvorišta. Budući da mali poljoprivrednici imaju nemaju toliko zaštitnih mjera kako bi se izbjegao kontakt između svinja i drugih životinja zatim oko Mađarske, Slovačke, Ukrajine, čitav taj dio Europe također bilježi velik broj zaraženih e, divljih svinja u šumama i onda imamo još jedan mali dio u južnoj Belgiji u šumama e, gdje je došlo do zaraze preko ljudi nakon toga su belgijske i francuske vlasti uvele brojne mjere da se to suzbije, tako da tamo više nema virusa. To je bio slučaj i u Češkoj prošle godine. Dakle, postoje još pojedina izolirana mjesta, isto tako i u zapadnoj Poljskoj, nedaleko od granice s Njemačkom gdje se također bilježe slučajevi zaraze u šumama. Ovdje vidite da je Češka proglašena zemljom u kojoj nema zaraze prošle godine. Belgijske vlasti sada prolaze kroz tu fazu. Ako pogledate prošlu i ovu godinu, vidjet ćete da je bilo e, mnogo izbijanja epidemija među životinjama u Rumunjskoj. U Rumunjskoj je to posebno bilo prisutno delti Dunava i od tamo se proširilo dakle rumunskom. Što se tiče Češke, Dakle, ovdje možete vidjeti e, da je bolest najvjerojatnije prenio neki ljudski faktor, netko je uspio zaraziti divlju svinju, možda putem e, mesa, nekih suhomesnatih proizvoda, salama koje su bile zaražene. To je ono što je ustanovljeno. Odmah nakon toga je uveden lovostaj kako lovci ne bi ulazili u to područje i da se virus ne bi širio. Pričekali su da vide koliko će biti površinski zahvaćeno to zaraženo područje s obzirom da se divlje svinje ne kreću jako daleko i onda su, zahvaljujući našim stručnjacima, definirali to zaraženo područje, zatim su oko njega stavili ogradu, usmrtili su divlje svinje i pustili su ih e, da te divlje svinje da zapravo umru od posljedica bolesti ili su ih ustrijelili. Obično to nije trajalo dugo, tako da je i Češka proglašena zemljom bez virusa. Virus u mrtvoj životinji može preživjeti oko šest mjeseci, do šest mjeseci, tako da je jedna od glavnih zadaća nadležnih vlasti prikupljanje zapravo lešina u šumi da se spriječi daljnja zaraza. U Belgiji je proveden sličan postupak, međutim područje se moralo ograđeno područje se moralo proširiti s obzirom da se bolest ipak prenijela i preko tih ograda koje su onda obnovili. Zatim e, na jugoistoku su također postavili te ograde da bi se e, spriječilo širenje bolesti u Francuskoj. I Francuzi su podigli svoje ograde. Tako da e, na preko francuske granice ne bi bilo divljih svinja zaraženih virusom. Time se spriječilo širenje bolesti u Francuskoj. Da kako bolest e, ima razarajući učinak na same životinje, ali i na trgovinu. što se tiče Poljske, imali smo prvi zabilježeni slučaj e, sredinom e, 11. mjeseca 2019. godine mi smo odmah uputili e, na lice mjesta svoje inspektore iz država članica. Radilo se u laboratorijima. Naime, ti stručnjaci naši inače rade u laboratorijima i institutima i dobro razumiju e, situaciju u pojedinim državama članicama te mogu pružiti najbolje savjete državama članicama kako spriječiti dalje širenje bolesti. Oni su poznati u svijetu kada je riječ o davanju savjeta kod takvih e, situacija širenja bolesti. Dakle, Radi se o tome da se spriječi daljnje širenje bolesti, to je glavni cilj. Nije e, došlo do izbijanja e, neke epidemije bolesti uslijed nezakonite trgovine. E, svi slučajevi izbijanja bolesti su bili takvi mi se inače sastajemo barem dva puta mjesečno sa nadležnim tijelima, čak i svakodnevno. Kao što vidite, ovo je velika prijetnja ne samo za stočarstvo, nego i za divlje životinje u Europskoj uniji, ali i šire u svijetu, budući da to negativno utječe na ograničenja i zabrane u području trgovine nekim zemljama. U, na američkom kontinentu te Australiji i Novom Zelandu Ta bolest još nije zabilježena. Tamo se vode kampanje za osvješćivanje javnosti i provode se mjere da bi se spriječilo ulazak virusa na njihov kontinent, odnosno u te zemlje. Ako sada, kažem, sada bih rekao nekoliko riječi o utjecaju na trgovinu, Vidjet ćete ukratko što se tiče proizvodnje mesa da je oko 260 komada išlo na, ide na klanje godišnje. To je nešto manje od milijun dnevno. Prošli tjedan smo bili na jednoj konferenciji u Berlinu. toga ću se dotaknuti kasnije tijekom izlaganja, ali tek toliko da dobijete uvid u to koliko nedostaje mesa u Kini, oni su rekli da 27 milijuna tona um, svinskog mesa im nedostaje ove godine. 27 milijuna, dakle to je njihova manjak u smislu svinskog mesa, svinjetine. Dakle, čak i kada bi sav izvoz iz Europske unije išao prema Kini, još uvijek e, se ne bi popunio taj manjak u Kini. To je po prvi puta objavljeno u 8. mjesecu 2018. godine i vidite koliko se to brzo proširilo azijskim kontinentom tako da će srednjoročno gledano biti potrebne strukturne promjene u svinjogojstvu i to posvuda u svijetu. Kakve inicijative poduzima Europska unija? Već sam u više navrata podnosio izvješće o tome. Ukratko, mi smo spremni čim smo čuli da afrička svinska kuga je došla blizu europskom kontinentu. Mi smo intenzivirali nadzor na granici, dakle inspekcije. E, mi smo zatražili od EFSE da ažurira znanstvene preporuke, pripremamo se za regionalizaciju, u kontaktu smo s lovcima, osnažili smo kontrole na granicama, imamo nekoliko združenih inicijativa kojima je cilj podići razinu svijesti na granici također smo povećali broj veterinara koji su spremni intervenirati u hitnoj situaciji I imamo jednu platformu E, svjetske organizacije za životinje i FAO-a. To je zajednička platforma za podizanje razine svijesti ne samo unutar Europske unije, nego i na cijelom kontinentu vezano, vezano s afričke svinske kuge. Vidjet ćete malo kasnije da još uvijek postoji jedna crna rupa na europskom kontinentu, a to je Bjelarus, gdje, nije potvrđeno nikakvo izbijanje bolesti. Pronađen je velik broj zaraženih životinja u Poljskoj, Litvi i Latviji u blizini granice s Bjelarusom. Tako da, evo, to bi trebalo riješiti. Povjerenik se još e, već e, prošlog tjedna u Berlinu sastra, susreo sa ministricom poljoprivrede iz Bjelarusa gdje je pokušao ukazati na problem e, transparentnosti u Europi, a vezano uz iskorjenjivanje ove bolesti. Dakle, prevencija, detekcija, kontrola, to su naše glavne aktivnosti. Mislim da sve ostalo možete pronaći na našoj mrežnoj stranici. EFSA također ima vrlo važnu ulogu u ovom procesu. E, dakle, nedavno je EFSA objavila dvije nove preporuke, što nam je pomoglo i pomoglo nadležnim tijelima u rješavanju problema, mi regionaliziramo Europsku uniju. One regije koje su zahvaćene svjesne su što znače ove boje na zemljovidu. Podsjetit ću vas, crvenom bojom je označen e, dio Europske unije gdje je došlo do izbijanja bolesti na poljoprivrednim gospodarstvima, i e, među divljim svinjama. Dakle, to su područja koja su doista teško zaražena, gdje se virus širi. Zatim imate e, ružičastom bojem označena područja, a to su ona e, gdje su se, se virus javio samo kod divljih svinja tako da su poljoprivredna gospodarstva osnažila e, mjere zaštite. Zašto imamo ovu tampon zonu? Zato što čim detektiramo zaraženu divlju svinju, a trebam reći da u plavim područjima svaka ubijena divlja svinja ili svaka koja je pronađena mrtva mora proći laboratorijsko ispitivanje. Zato mi na taj način možemo vidjeti kako se bolest širi, znači na temelju kretanja divljih svinja. Ako e, tako se bolest može e, E, širiti 1-2 km mjesečno u dalj. Znači ova ružičasta zona je vrlo važna, a plava e, zona je još važnija jer je u tom slučaju ostatak Europske unije slobodna. Znači možemo zajamčiti tu slobodu zbog ove tampon zone koju sada imamo. Ostatak Europske unije može trgovati između sebe bez ikakvih problema, sasvim slobodno i može isto tako izvoziti svinsko meso u treće zemlje. Znači neke e, Kanada, SAD, e, Novi Zeland, Čile, e, mnoge zemlje sudjeluju u tome i one prepoznaju ovu regionalizaciju. Znači, one zemlje koje ne priznaju regionalizaciju će zabraniti izvoz iz, recimo, Njemačke ako je pronađena e, e, znak bolesti negdje drugo. Znači, mi imamo ovaj pristup, regionalizacijski pristup, njega obnavljamo dva puta mjesečno, ažuriramo podatke i na taj način možemo prilagoditi regionalizaciju kako bismo zaštitili stočarstvo u Europskoj uniji i kako bismo zaštitili izvoz u treće zemlje. Znači recimo imate mali dio Belgije koji je i ružičasti i plav, u Poljskoj isto tako vidljive su ove različite zone, a sve ove karte imate na web stranici komisije. Ja sam isto tako spominjao stručne timove. Ti stručni timovi su poznati i prepoznati e, širom svijeta. Oni su posjetili sve zemlje koje vidite ovdje na popisu kako bi se pripremili. Oni ne posjećuju samo države članice, oni posjećuju i treće zemlje ako ih se e, tako traži. Bili su primjerice i u Srbiji krajem prošle godine zato što je Srbija imala zarazu. Imamo isto tako i revizije, primjerice u Irskoj. Revizija se radi kako bi se vidjelo primjenjuju li države članice smjernice i strategiju na pravilan način. Govorio sam i o GF Tadu. Znači to se ne odnosi samo na Europsku uniju, već se to odnosi i na cijeli kontinent, na cijelu Europu. Od 2014. godine do danas sastali smo se sa svim e, glavnim e, uredima, e, veterinarskim uredima i razgovarali smo o svim različitim pitanjima, počevši od najvažnijih pitanja, a to je upravljanje divljim svinjama i e, zaraza kod divljih svinja. Ti sastanci su vrlo važni jer na tim sastancima svi možemo podijeliti iskustva i to je isto tako na našoj web stranici. Osim toga, imamo e, sastanke dva puta godišnje na ministarskoj razini sa državama članicama koje imaju zarazu. To smo počeli 2015. godine. Sastali smo se sa primjerice ministrima poljoprivrede i ministrima za zaštitu okoliša e, zato što je naravno divlje svinje su vrlo bitne kod ove bolesti. Posljednji sastanak održao se u Sofiji u rujnu prošle godine. Osim toga, sada ću doći do ovog sastanka koji je organiziran na marginama Grüne Woche e, prošle e, prošlog tjedna 17. siječnja znači u e, Berlinu. Tu smo imali i ministre iz Japana, iz Koreje. Znači imali smo više od 25 ministara na tom sastanku i tu je bio prisutan i odbor za poljoprivredu na tom sastanku. To je bila konferencija na visokoj razini. E, cilj je bio podići razinu svijesti na visokopolitičkoj razini, podići razinu svijesti o opasnosti ove bolesti. Vidite koliko je delegacija bilo prisutno, skoro 50, znači 49 i određene E, organizacije, svjetske organizacije su bile prisutne. Nažalost, prostorija je bila premalena za sve nas. Morali smo e, e, ne dopustiti određenima da uđu nekim predstavnicima jer je soba bila jako mala. I sada od zaključci. Problem sigurnosti hrane i koristim namjerno e, termin sigurnost hrane. Sigurnost hrane će biti sigurnosno pitanje u Aziji. Samo Kina ima 500 milijuna svinja. Najmanje polovica tog broja svinja ubijeno je zbog bolesti. Jedan broj je preživio, Znači moramo promijeniti prakse uzgoja svinja u cijelom svijetu. Potrebna je globalna akcija. Ako ne budemo imali cijepivo, onda će biti vrlo teško iskorijeniti ovu bolest. Iskorjenjivanje je izvedivo na malim površinama. Vidjeli smo e, situaciju u Češkoj, uskoro u Belgiji isto tako. Znači iskorjenjivanje je moguće, ali samo na malim površinama i na površinama gdje nemamo divlje svinje. Ali kad imate veliku površinu, kad imate šumu, onda jednostavno nije moguće provesti iskorjenjivanje zbog prisutnosti divlje svinje. E, virus će ostati u tim područjima i upravo zato nam je potrebno i već smo potrošili jako puno financijskih sredstava E, na istraživanje. I trebamo podijeliti svoja iskustva ne samo u Europi nego na svjetskoj razini. Nekoliko puta e, sam spomenuo da zapravo Europa predvodi u smislu pronalažena rješenja za ovu bolest. E, priprema je tu spomenuo sam i obje Amerike, sjevernu i južnu vrlo je važno prepoznati regionalizaciju kako bi se omogućio nastavak trgovine i kako bi se omogućila transparentnost i to sam već spominjao. Znači transparentnost, povjerenje i dijeljenje informacija, to je ključno e, kad govorimo o ovom izazovu. Sve ovo možete pronaći na našoj web stranici i sad ću vam na ovom slajdu e, pokazati nešto. E, ovaj slajd iskoristio je jedan govornik na konferenciji prošlog tjedna, znači kako će izgledati uzgoj u, u Kini i to u skoroj budućnosti. Znači velike farme potpuno izolirane, bez divljih životinja uokolo, radnici koji ulaze na te farme i koji su potpuno dezinficirani i koji mogu ući unutra e, i tamo provesti recimo nekoliko mjeseci e, prije nego što mogu ponovno izaći sa farme, napustiti farmu. Znači to će biti jedini način na koji će Kina moći i dalje proizvoditi e, svinje, svinje svinsko meso u područjima gdje ima i divljih svinja i populacija divljih svinja. Da vidimo što ćemo učiniti dalje. E, nastavit ćemo sa istraživanjima, sa procjenama rizika, nastavit ćemo podupirati e, države članice. Jako puno ljudi radi e, na pomoći državama članicama da se nose sa ovom bolesti. Pokušavamo ovu bolest Eh, zadržati dalje od poljoprivrednih, odnosno stočarskih imanja. Eh, nastojimo zadržati bolest, znači eh, zaustaviti širenje. Evo, toliko o afričkoj svinskoj kugi, a sada bih predstavio četiri slajda o ptičjoj gripi. Jer ptičja gripa ponovno počinje, to je netko od zastupnika ispomenuo. Ha, H5N1 smo imali, sad smo na H5N8. Imali smo prvi izboj u Europskoj uniji 31.12. Nekoliko zemalja je bilo pogođeno. Poljska, Slovačka, Mađarska, Češka. Ta bolest e, došla je i do Turske. Znači, e, to nisu velika imanja, velike farme. H5N8 potječe iz, sa sjevera Rusije i to je kombinacija zapravo nekoliko različitih sojeva virusa. E, virusa sa Arktika prošle godine, kombinacija jednog ruskog virusa, afričkog soja virusa E, neke životinje e, prenijele su taj virus prema jugu i e, vidite na ovom slajdu, nije baš vidljivo, ali vidite žute točkice, znači vidite u Ukrajini, u Poljskoj, u Češkoj, u Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj. I nažalost taj virus je detektiran u svim ovim državama i onda dolazimo do opet istog procesa kojeg smo vidjeli prije, znači e, uspostava zone oko tih područja kako bi se osiguralo to da ostatak Europske unije može slobodno trgovati ovim proizvodima. E, sve ovo možete naći na web stranici. Znači vidite mjere koje provodimo, e, to su sve one mjere koje smo i prije koristili u slučaju e, ptičje gripe. I ovo nema nikakav utjecaj na ljude, samo to trebam dodati. Evo, ispričavam se što sam malo vas zadržao. Hvala lijepa na ovom sveobuhvatnom predstavljanju e, i prezentaciji o afričkoj svinskoj kuzi, ku, kuzi i um, ptičoj gripi. Sada prelazimo na pitanja. Postoje neke kolegice i kolege koji žele postaviti pitanja. Prva je kolegica Sander. Hvala vam lijepo na izlaganju koje je doista bilo vrlo cjelovito. Vi ste već dali odgovore na brojna pitanja koja nas muče. Ja bih zapravo e, htjela izniti jedno svoje svjedočanstvo i reći koliko su poljoprivrednici iz e, istočnog dijela Francuske e, prema granici s Belgijom zabrinuti zbog situacije i jedno od pitanja koje nas muči jest ta barijera je li ona, ta barijera koja postoji, je li ona doista efikasna i može li to jamčiti da neće doći do širenja virusa? Kako to pratite? Istina je da se poljoprivrednici brinu, e, doista im nije bila potrebna još e, jedna kriza s obzirom na poteškoće s kojima se i onako već susreću. Samo da dopunim još nekoliko informacija vezano uz regiju dakle ja dolazim, dakle to je dio istočne Francuske uz belgijsku granicu. Mi sada imamo e, prekomjernu populaciju veprova što bi moglo također dovesti do širenja, lakšeg širenja bolesti i zanima mi hoće li e, i kako Europska komisija tu intervenirati. Bushman. Izvolite kolega Rušman. Ja, vielen Dank. Zahvaljujem. E, poštovani predstavniče komisije, e, hvala vam na vašoj prezentaciji. Od 2007. kruži virus afričke sitske kuge i visoko je e, zapravo prenosiv preživljava u smrznutom mjesu, u prerađevinama, a i u mrtvim životinjama. Samo kontakt sa tijelom svinje je dovoljan kako biste se zarazili i nažalost nema cijepiva. Razlog e, za širenje takvih bolesti je nedostatak higijene i e, premještanje životinja na daleke udaljenosti. Sve to imamo i u Europskoj uniji. Moje pitanje je za vas koje mjere predviđa Europska komisija kako bi e, zapravo ograničila širenje tih bolesti, a da pri tome naravno i dalje uzima u obzir zaštitu životinja. Zahvaljujem. Hvala, e, kolega Ademov. Bugarska pripada zemljama koje su najviše pogođene afričkom svinskom kugom. Od prvog izbijanja bolesti pa sve do danas 203 tisuće svinja je ubijeno to je 15% sveukupnih e, svinja u Bugarskoj. E, zaključak je da trebamo zajedno djelovati e, na europskoj razini, a isto tako potrebne su nam zajedničke europske mjere kako bismo ograničili, spriječili izbijanje takvih bolesti. Radili se dakle na ujednačenim standardima glede strožih mjera u odnosu na biosigurnost na poljoprivrednim gospodarstvima? To je moje pitanje za komisiju. I planirate li e, fleksibilnija pravila za podržavanje pogođenih regija kako bi se zapravo ponovno uspostavila ravnoteža u stadima? Poštovani e, gospodine predstavniče komisije, mislim da je ova tema vrlo relevantna. Nažalost, e, moramo konstatirati da e, relevantnost te teme nažalost i raste i to bez obzira na nastojanja i uložene napore komisije i država članica. Vidjeli smo da e, se problem pojavio u četiri države članice, a sada su pogođene je pogođeno njih 12. I moja domovina Litva, ali i Latvija i Estonija, e, gotovo e, cjelokupni teritorij naših zemalja je pogođen. I tu govorimo uglavnom o problemu malih poljoprivrednih gospodarstava gdje imamo do stotinu svinja u jednom e, gospodarstvu koji sada neće moći preživjeti oni će morati prestati s uzgojem, a to će značiti da će preživjeti samo veliki igrači, a to nije dobro jer ćemo imati sve više e, velikih, a sve manje malih proizvođača. I nažalost tu nema puno alternative. Prije šest godina 20 tisuća e, svinja je ubijeno i e, mjere koje su tada poduzete nažalost nisu bile dovoljno učinkovite i dalje se zapravo ova bolest širila odnosno širi. Mm, u mojoj regiji primjerice još se nije ustanovio uzrok širenja odnosno izbijanja e, e, ove bolesti. Sada je odlučeno da će se e, zapravo za pomoć pozvati i lovci, ali oni ne žele ubijati e, u populaciji divljih svinja ženke i e, mislim da su nam potrebni zajednički standardi što se tiče lov, lovaca. Naravno da možete jednostavno ignorirati predsjedatelja. Sada je na redu gospođa McIntyre. Evo, ovo je moj zadnji put da se javljam u odboru. Želim zahvaliti kolegama na suradnji i hvala vam što ste mi dali riječ. Afrička svinska kuga, možda ćete se iznenaditi, je veliki problem u Ujedinjenoj kraljevini i u mojoj regiji shvaćate da iz perspektive Ujedinjene kraljevine mi smo jako bili pogođeni e, izbijanjem slinavke i šapa 2001. godine. Ta bolest e, ubila je 6 milijuna krava i ovaca u Ujedinjenoj kraljevini i zato smo i tekako svjesni što se može dogoditi. Znači, ako vam ispričam priču o e, uzgajivaču u šumi koji uzgaja e, rijetku vrstu e, svinja. E, to je jako rijetka vrsta svinja, rijeđa nego primjerice panda Dakle, čovjek uzgaja te svinje e, na e, rubu šume Din. Ta e, šuma ima veliku populaciju divljih svinja koje se ne kontroliraju na adekvatan način. I umjesto da se divlje svinje drže u šumi, te divlje svinje dolaze na njegovu farmu. I unatoč svim biosigurnosnim mjerama koje je on uveo, ja ne znam jeste li ikada iko od vas pokušao držati divlje svinje podalje od svojih vrta vrtova ili manja, ali to je vrlo teško. Znači te divlje svinje dolaze, ostavljaju strašan nered iza sebe i ako e, su zaražene, one će jednostavno izbrisati s lica zemlje cijelu populaciju ovih rijetkih svinja. Znači, e, situacija je doista alarmantna i želim pitati komisiju što će napraviti kako bi zadržala e, podalje od imanja populaciju divljih svinja. Hvala lijepa. Mislim da mogu govoriti u ime svih da nam je žao što je ovo bila vaša posljednja intervencija u ovom odboru i da će nažalost vaša zemlja napustiti Europsku uniju sa 31. siječnjom ove godine. Kolega Jirgi. panie Przewodniczący, Wysoka Hvala vam. Evo ja imam e, sljedeće pitanje. 2017. godine Europska komisija dobila je mandat pomoći Ukrajini i Bjelorusiji u suzbijanju e, ove bolesti. Vi ste spomenuli situaciju u Bjelorusiji i mene zanima kakva je situacija u Ukrajini. Imamo li mi dobru suradnju dobijamo li izvješća o trenutačnom stanju stvari u toj zemlji jer u određenom trenutku Europska komisija e, nije htjela da Poljska podigne ogradu uz istočnu granicu, a sada čujem da se podižu ograde i sad me zanima čemu različiti tretman. E, nadalje me zanima e, kakav je, kako je stanje kad je riječ o razvijanju cijepiva, imate li kakve novosti? Što se tiče ptičje gripe, predstavnik Irske e, spomenuo je, spomenula je našu zemlju, kolegica, i rekla je da smo izvozili zaraženu e, piletinu. E, u našoj zemlji naše veterinarske službe provele su sve odgovarajuće mjere Znači sve zaražene ptice su ubijene i u skladu s pravilima smo se riješili svih zaraženih jedinki, isto tako smo uspostavili i zone. Otprilike 30 km dalje od žarišta smo podignuli e, ograde i zato smatram da biste se trebali ispričati zbog ovih svojih riječi kad ste rekli da Poljska izvozi zaraženo meso. Nadalje zanima me e, što Europska komisija smatra o uvođenju sustava za suzbijanje virusa H5N1. Što se tiče divljih svinja, ako ih želimo zadržati u šumi, moramo imati ogradu. Hvala lijepo. Kolega, e, lijepa kolega Buda može odmah reagirati jer je onako sljedeći na redu. Mulțumesc, e, domnule președinte. Sigur că nu vreau să fac o polemică cu niciun coleg de aici. E, Neću sada započeti nikakvu polemiku sa bilo kojim kolegom. Ja sam samo konstatirao da smo mi u Rumunjskoj imali inficirano meso koje je došlo iz Poljske. Znači to je bilo meso koje je bilo e, zaraženo e, virusom ptičje gripe. E, ne želim tu nikako okrivljavati sad zemlju kolege. Rečeno je da nam trebaju ograde na granici s Ukrajinom to je spomenuo kolega ali zapravo to ne možemo provoditi. E, ostaje doduše problem da na nacionalnoj razini nemamo e, tu granica i Rumunjska je tu posebno pogođena. Ovaj virus e, je E, iz bio među populacijama životinjama gdje smo imali najveću razinu biosigurnosnih mjera. Ali naravno ptice jesu e, životinje koje lete i stoga je to zapravo vrlo teško provoditi. Zašto e, se onda ne pitamo što činiti nakon izbijanja samog virusa? Što činimo dakle nakon toga? Možemo li raspraviti mogućnost da se onda te životinje spaljuju, a ne da ih se pokapa. Jer potrebna nam je garancija da se taj virus neće ponovno pojaviti za nekoliko godina. Hvala. E, e, Gospodine predsjedatelju, nadam se da vas neću ignorirati. E, eto, e, već deset godina svake godine dobijemo izvješće da je e, zapravo ova bolest nezaustavljiva i mi se sad moramo s tim problemom pozabaviti. Imamo primjerice Sardiniju gdje već nekoliko desetljeća imamo afričku svinsku kugu koja se tamo pojavljuje i čini se da se moramo pozabaviti pitanjem koegzistencije. Mislim da nećemo ništa šta postići sa e, postavljanjem ograda jer e, neće ne dolazi do zaraze samo putem populacija divljih svinja, već i putem kontaminirane hrane koja se baca. E, govorili smo o cjepivima i zanima me je li Europska unija uopće ulaže u ovakvu mjeru ili se polazi od činjenice da to zapravo neš, nije učinkovito. Što se mene tiče, ja mislim da je zapravo e, scenarij horora upravo e, taj e, da imamo situaciju kako imamo u Kini sa visokim ogradama, sa visokim mjerama sigurnosti. Mislim da to ne može biti naše rješenje, već da se moramo dugoročno odrediti e, prema tome kako ćemo na neki način živjeti s tom afričkom svinskom e, kugom, a čini mi se da e, za to nismo dovoljno dobro opremljeni, već stalno govorimo samo o postavljanju ograda. E, hvala lijepa, držali ste se vremena, hvala lijepa. Sljedeći kolega, izvolite. Hvala lijepa. Zahvalio bih predstavniku Europske komisije na ovoj sveobuhvatnoj prezentaciji što se tiče e, afričke svinske kuge i ptiče gripe. E, naravno, e, moramo se pozabaviti i uhvatiti u koštac u Poljskoj s jednom i s drugom bolešću. I htio bih skrenuti pozornost na sljedeće. Što se tiče afričke svinske kuge, od 2014. dakle, unazad šest godina uspjeli smo razviti znanja i posebne načine reagiranja na izbijanje bolesti, tako da više tu nema zakašnjelih reakcija. I iako eh, je došlo do e, regionalizacije, Europska komisija vrlo brzo e, reagira kada se e, ulazi zapravo na stvaranje popisa područja koji su kontaminirani afričkom svinskom kugom. Bez obzira na to, vrlo je teško da se određeno područje izbriše sa takvog jednog popisa jednom kada je dospio na njega. E, I Isto tako e, je bitno naglasiti područja koji su pod odre, samo određenim vrstama restrikcija. Toliko o afričkoj svinskoj kuzi. Ali što se tiče ptiče gripe, mogu reći za Poljsku da smo imali e, nešto oko 12 e, slučajeva 2019. krajem te godine. međutim, tu smo govorili o izbijanju na velikim farmama. E, 175 tisuća e, ptica je zbrinuto i ubijeno i pitanje je sada je li komisija zapravo spremna pomoći tim poljoprivrednicima. Hvala lijepa. Kolegica Megines, izvolite. Hvala lijepa i ja zahvaljujem na prezentaciji. mislim da trebamo naglasiti da Europska komisija je vrlo aktivna kako na europskoj tako i na globalnoj razini jer možemo zamisliti kako bi tek bilo da nismo u stalnom kontaktu sa drugim e, službama na međunarodnoj razini. E, kada govorimo o biosigurnosnim mjerama e, mislim da moramo pokušati naći, kako je to kolega nazvao, neki način koegzistencije, e, e, zato što vidimo da je zaista teško zaustaviti prenošenje tog e, virusa. Isto imamo sada koronavirus koji je izbio u Kini. Opet je izvorište toga bila neka tržnica na kojoj se prodaje hrane, hrana. E, I tu bi me e, zanimali vaši komentari što mislite učiniti po tom pitanju. Hvala lijepa. Nastavljamo. Hvala gospodine predsjedatelju. E, želim predstavniku komisije postaviti dva pitanja. Prvo pitanje je e, kako bismo iskorijenili virus je li potrebno da imamo e, nula slučajeva e, koji su pozitivni e, tijekom testiranja i to u populaciji divljih svinja ja to pitam zato što ovdje predstavljam Siciliju i Sardiniju i E, slijedila sam zapravo razvoj bolesti na Sardiniji. Drugo pitanje, e, prekomjerni broj, odnosno prekomjerna populacija divljih svinja očito jest problem i predstavlja određenu opasnost zato što povećava rizik širenja bolesti i naravno isto tako e, šteti samom okolišu. Moramo dakle smanjiti ovu e, populaciju i mislim da se tim pitanjem treba pozabaviti i komisija osobito uzimajući u obzir činjenicu da imamo e, različite zelene političke stranke koje lovstvo smatraju atakom na e, okoliš i zaštitu okoliša. Mislim da moramo tu promijeniti pristup i način razmišljanja zato što štititi okoliš e, znači i štititi druge vrste životinja i osigurati bioraznolikost. Hvala lijepa. Hvala.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 Hvala na ovoj sveobuhvatnoj i temeljitoj prezentaciji. Imam e, jedno pitanje koje postavljam iz čiste znatišelje i možda ne ulazi baš u ovaj okvir strogo koji ste vi obuhvatili. Jedna folija vaše prezentacije odnosi se na sektor e, stočne hrane i pitala sam se postoje li informacije o učinku na eh, sektor eh, stočne hrane ako ga uopće ima jer znamo da je u Kini recimo taj učinak dosta velik. Eh, znam da je ovo pitanje malo izlazi iz okvira vaše prezentacije, ali eto nadam se da ga mogu postaviti. Hvala kolegica Schmidt Bauer, izvolite. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji eh, koja je zabrinjavajuća u Austriji. Hvala Bogu, eh, za sada smo još bijelo područje i nismo pogođeni, ali što se tiče upravljanja populacijama divljih svinja, mislim da moramo razmišljati na europski ujednačen način, zato što je lov na divlje svinje eh, vrlo kompleksno i teško pitanje koje se ne može zaustaviti na državnoj granici. Nakon što to iznimne situacije zahtijevaju posebno djelovanje mogu zamisliti da bi se svaka država članica morala moći obavezati na to da započne istovremeno kampanje informiranja to e, vrlo dobro funkcionira u drugim sektorima kao u području farmacije i tako dalje i mislim da je to i u Austriji i Njemačkoj već pokazalo dosta dobre rezultate i isto tako bismo trebali imati strože kontrole na samim granicama, ali tu bi opet sve države članice morale djelovati ujednačeno to bi dakle značilo da bismo trebali i turiste i lovce malo bolje informirati kako zapravo ove scenarije koje ste nam tu prezentirali nas, nadamo se nećemo imati u e, skorijoj budućnosti. Hvala lijepa. E, došli smo do kraja seta pitanja i sad ću riječ dati opet gospodinu Götemu da odgovori na njih. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Bilo je tu mnogo pitanja. E, započet ću sa zadnjim, a to je osvješćivanje, odnosno kampanja osvješćivanja, informiranja za e, putnike, turiste i ostale. E, u programu iskorjenjivanja koji države članice mogu podnijeti, iako nemaju obavezu, smo pozvali države članice E, da prezentiraju kampanje informiranja koje bismo mi mogli financirati. Ako primjerice putujete u Njemačku, onda ćete na parkiralištima uzduž autoceste vidjeti najave na, sa plakatima koji e, govore nemojte e, ovdje bacati svoju hranu, nemojte bacati ovdje svoju prtljagu i sve to financira Europska unija. Znači postoje mnoge države članice koje su već uložile novac u takve kampanje i mi e, im zapravo nadoknađujemo troškove e, za takve kampanje kako bi se javnost osvješćivala o tom problemu. Nemamo to još širom Europe i govorio sam o ovoj inicijativi koju podržava i Međunarodna organizacija za e, zdravlje životinja, gdje smo imali primjere i te primjere, ti primjeri su e, zapravo uploadani na mrežnu stranicu i e, to je nešto što si možete pogledati. Dakle, države članice mogu vidjeti koji primjeri e, kampanja osvješćivanja i informiranja već postoje i na koji su način funkcionirale i koje su učinke dale u državama članicama gdje su provedene. I mi takve kampanje financiramo u iznosu do 100%. To je ključno. E, e, jasno mi je da se pretpostavlja da su svi upoznati sa, sa zakonom i sa svim propisima, ali e, naravno da moramo raditi na tome da informiramo širok broj ljudi o tome kako se ovakve bolesti šire. ono što se dogodilo u Poljskoj, što se dogodilo u Češkoj, što se dogodilo u Belgiji bi se moglo dogoditi u bilo kojem drugom dijelu Europske unije, uključujući Ujedinjenu kraljevinu, gdje e, smo možda imali situaciju da su putnici na nezakonit način uveli inficirano meso ili gdje bismo mogli imati e, velike populacije divljih svinja. Znači, e, važno je osvješćivati i informirati. To se čini i u zračnim lukama. E, i spomenuli su to i kolege iz Ujedinjene kraljevine. Kada uđete u Ujedinjenu kraljevinu, onda e, možete vidjeti na velikim ekranima i posterima isto tako e, slične poruke koje pozivaju putnike da ne unose meso, mlijeko, šunku u Europsku uniju i sada imamo i novu uredbu o službenim kontrolama koja stupi, e, stupila na snagu e, prošle godine i istu stvar činimo sada, odnosno planiramo e, učiniti što se tiče zdravlja bilja unutar Europske unije. Znam da ove propise još ne provode sve države članice, ali od 14. prosinca postoje primjerice i e, kampanje informiranja e, vezane uz bolesti koje zahvaćuju bilje. Što mogu reći o ogradama? Naravno, prva reakcija jedne zemlje će možda biti ajmo se ograditi, ajmo se zaštititi. Međutim, EFSA je tu bila vrlo jasna. Ograde neće pomoći, ograde e, neće spriječiti divlje životinje E, da putuju s jedne strane ograde na drugu. I stoga nikada nismo podržavali e, ograđivanje na velike udaljenosti unutar Europske unije kako bi se dakle e, zaštitile divlje životinje jedne države članice od divljih životinja druge države članice. Ali na kratkim relacijama mogu funkcionirati ograde. Vidjeli smo to u Belgiji primjerice i nekim drugim dijelovima dijelovima Europske unije, znači u Belgiji konkretno u jednom malom južnom dijelu, e, konkretno Francuska je u jednom određenom dijelu postavila ograde. To je dakle funkcioniralo u e, tim e, regijama gdje su zahvaćena manja područja. I u slučaju Francuske e, ograda je postavljena u koordinaciji i sa belgijskim nadležnim tijelima i e, uz podršku naših stručnjaka i zapravo je svrha tih ograda bila depopulacija divljih svinja E, kako biste dobili e, e, bolest treba vam virus i vektor ako nemate vektor nemate bolest i, ta, i, obrnuto jel ako dakle radite na depopulaciji u manjem obimu na jednom manjem području onda možda ograde mogu funkcionirati i to su sada e, zapravo preporučili naši stručnjaci i za granicu između Poljske i Njemačke i sada već postoje kontakti na više političkoj razini kako bi se učinilo sve e, da se spriječi širenje e, bolesti. No na velikim područjima, odnosno ograde Eh, jedne velike dužine nemaju smisla, to se pokazalo neučinkovitim. Eh, sada što se tiče lovaca, oni zapravo igraju ključnu ulogu u eh, sprječavanju širenja bolesti. U jednom tjednu lovca, lova isto tako mogu uništiti šest mjeseci različitih aktivnosti i mjera, to smo vidjeli u nekoliko navrata kada se bolest pojavi primjerice unutar jedne šume, bilo u Poljskoj, Belgiji ili Češkoj. E, prva ideja ljudi je hajmo otići ubiti divlje svinje, znači poloviti ih i to je zapravo potpuno u suprotnosti s onim što bi trebalo učiniti. E, kada se otkrije bolest u šumi, morate tu populaciju divljih svinja e, ostaviti tako kako je morate ih pustiti na miru do trenutka dok točno ne ustanovite koliko se proširila bolest. I to je nekad vrlo teško objasniti ljudima zato što je naravno prvi impuls nešto drugo i e, postoje predstavnici iz država članica e, gdje e, smo imali izbijanje bolesti koji će moći posvjedočiti da je vrlo teško zapravo tu zaustaviti lovce i reći im da ne mogu još ubijati tu populaciju. Znači prva stvar je da pustite sve kako je, da ne intervenirate dok ne saznate e, koliko se proširio virus i onda e, podižete ograde, depopulirate, odnosno e, mjerama lovstva pokušate smanjiti populaciju, divljih svinja. Ako dakle okružite inficiranu populaciju ogradom, onda će 100% divljih svinja unutar te ograte umrijeti. Ono što trebate učiniti je da odmah djelujete i morate imati na umu da virus preživljava do 6 mjeseci i u mrtvom e, tijelu životinje. Znači, mrtva životinja koja je e, stara 4-5 mjeseci još uvijek nosi virus. To ne mora nužno značiti da je taj virus e, E, virus koji se može, e, kojim se možete inficirati, ali moguće je. Znači ono što je bitno je da prvo ustanovite koliko se proširio virus unutar te šume, te da onda podižete ograde i radite dodatne, e, poduzmete dodatne mjere. Prva zemlja koja je uspjela iskorijeniti ovaj virus na kontinentu je e, Belgija i nadamo se da ćemo vrlo skoro Belgiju moći proglasiti zemljom u kojoj ne postoji taj virus i nadam se uskoro da će to postići i Poljska u suradnji s Njemačkom. Dakle, lovci jesu važni i u kontaktu smo sa Europskom e, asocijacijom lovaca i Međunarodnim udruženjem lovaca e, i predstavnici jednih i drugih su bili prisutni na sastanku u Berlinu prošle godine i bili su i na konferenciji koju smo organizirali krajem e, prošle godine sa ministrom zaštite okoliša i ministrom poljoprivrede i e, tamo smo pokušali objasniti ulogu koju imaju lovci u iskorjenjivanju bolesti. Što se tiče virusa korona koji se širi iz Kine, e, Svjetska zdravstvena organizacija sastala se danas popodne, odnosno jutros i e, zapravo e, smo popodne imali e, sastanak komisije naših država članica koji su zapravo vidjeli što se može učiniti u suradnji s drugim organizacijama kako bi se spriječilo širenje te bolesti. Sardinija je potpuno drugačija situacija nego u drugim područjima. Tamo se bolest širi na specifičan način, tako da ne bih uspoređivao stanje na Sardini s ostatkom Europske unije, no mi uvijek nastojimo biti transparentni u svom radu. Sve možete pročitati na našoj mrežnoj stranici. Hvala vam. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji i samo još jedno malo pitanje gospodina Bude, ali samo kratko pitanje. E, zapravo nije Evo. pitanje. Ate, carnea din România era din Ungaria și din Ok, Hvala, onda smo i to riješili. Odlično. Još jednom zahvaljujem komisiji eh, što su djelovali u eh, ova eh, dva, u ove dvije točke dnevnog reda. Mislim da ćemo sto, se tom temom i dalje baviti, pogotovo nakon što smo pogledali kartu. E, sada prelazimo na 12. točku dnevnog reda. Tu se radi o izvještaju o misijskom putovanju našeg naših predstavnika od 28. do 30. listopada. E, predvodnik je bio gospodin Dorfman, a kolegica Sander je pripremila i kolega Dezer ovo putovanje. Na tome im zahvaljujemo. Tu se radilo o e, različitim temama od govedarstva, uzgoja koza, e, mljekarstva i tako dalje. Eto, jedno kratko izvješće. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao što si već rekao, e, naše trodnevno putovanje u Francuskoj obuhvatilo je različite sektore poljoprivrede. E, započeli smo u Lyonu i završili u Strasburu. Dakle, e, već što se tiče same udaljenosti koju smo prevalili, obuhvatili smo prilično široko područje. Teme su bile odlično pripremljene i programske točke koje su naše kolege koje su spomenuo i predložili su bili dobro pogođeni, e, znači kolega Dever i e, kolegica Sander. Dakle i ja im e, zahvaljujem na njihovom angažmanu u pripremi ovog putovanja. Bili smo kod različitih predstavnika francuskog francuske poljoprivrede. U Šerolu smo e, pogledali kako izgleda proizvodnja mesa, u Burgundiji smo e, pogledali kako izgleda proizvodnja vina i proizvodnja sira. Onda smo još bili u Alsasu, e, to je područje koje je mnogima od nas malo poznatije s obzirom na to da se češće nalazimo u Strasburu. Ranilo se između ostalog i e, o tome da vidimo na koje načine možemo surađivati, na koje načine e, zapravo e, se mogu stvoriti sinergije. Imali smo primjerice primjer vrlo dobrog proizvodnog lanca u različitim područjima znači susrelo smo sa poljoprivrednicima i poljoprivrednicama, ali i sa predstavnicima različitih udruženja i dionika u poljoprivredi. E, znači Pitanje carina je isto nešto čega smo se dotakli, isto tako problema sa trgovinom e, sa SAD-om, govorili smo nešto o Mercosuru, znači sveukupno i ne želim tu dužiti, mogu reći jedno uspješno putovanje. Još jednom zahvaljujem svim kolegama koji su dali svoj doprinos, suradnicima tajništva koji su pomogli u pripremama. Mislim da smo mnogo toga naučili, mnogo toga zanimljivoga vidjeli i vodili vrlo zanimljive razgovore koji će nam biti od koristi u našem radu ovdje. Hvala eh, gospodine Dorfman eh, na ovom izvješću. Još jednom zahvaljujem i svima eh, sudionicima. li tu nekakvih komentara, sugestija, pitanja? Čini se da nema. S time zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Dolazimo do točke dnevnog reda 13, a to su prijelazne odredbe za podržavanje zajedničke poljoprivredne politike. Znamo da osim ZZP-a e, e, su fondovi ono što je druga najvažnija tema u tom okviru i sada ću našoj izvjestiteljici gospođi Katajnen e, na osam minuta dati riječ. Izvolite. Hvala vam lijepo, uvaženi kolege. Dopustite mi da vam zahvalim što ste mi dali priliku da se pozabavimo ovim važnim dosijeom koji će predstavljati stvarnost za europske poljoprivrednike u roku kraćem od 8 tjedana. Stabilnost i sigurnost poljoprivrednika i poljoprivrede kao grane te jasan put reforme ZPP-a naš je prioritet. Samo će poljoprivrednici biti upoznati sa krajnjim sadržajem nove uredbe te način na koji će to utjecati na njihovu djelatnost i to nekoliko mjeseci tek prije nego što uredba stupi na snagu. Kao poljoprivrednica znam da su već dani nalozi ovo ljeto u poljoprivrednicima, tako da moramo nastaviti raditi na osnovi postojećih e, propisa. Moram napomenuti da moramo imati postupak donošenja odluka koji je brz i efikasan. Poljoprivrednici moraju unaprijed znati što ih očekuje. Iz tog razloga ne bi bilo loše da se ovome glasuje do kraja travnja i da e, počnemo raditi na trijalozima za vrijeme hrvatskog predsjedništva. Međutim, neovisno o našim ambicijama, ključni dio e, ovoga procesa nije u našim rukama, a to je da kako VFO koji se mora finalizirati. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na dobroj suradnji u ovom dosjeu. Dragi kolege, cilj mog nacrta izvješća bio je uvrstiti što veći broj vaših prijedloga i to zahvaljujući e, i tome isto tako imamo i ovu razmjenu mišljenja. Što se tiče samog sadržaja nacrta izvješća i mojih stavova kao izvjestiteljice, pozdravljam prijedlog komisije da se nastavi sa e, novim pravilima i starim sredstvima. Međutim, to ne znači da se ne može popraviti prijedlog komisije. Ne možemo imati stara nova pravila i stare iznose novca. Dakle, trebamo obraniti sredstva za VFO, ne možemo prihvatiti nikakve rezove kada je riječ o sredstvima za poljoprivredu, budući da je dohodak poljoprivrednika već i onako nizak. Ja mislim da je ovo jedan pragmatičan pothvat koji je odvojen od reforme ZPP-a, budući da je reforma ZPP-a vrlo politizirana. Tu još uvijek postoji prostor za veće promjene, kao što je primjerice uzimanje u obzir potencijala određenih mjera na zeleni plan. Mi ne možemo imati dva paralelna reformska procesa. To bi bilo previše za poljoprivrednike. Glavna poruka koju smo čuli od gotovo svih dionika u sektoru bila je sljedeća, s njima smo se sastali prije dva tjedna na susretu dionika. Dakle, trajanje. Kao što znamo, komisija je predložila godinu dana. To sve više čini ne baš tako realnim. Mislim da možemo imati prijelazno razdoblje od godine dana samo ako se ispune određeni uvjeti. E, privremeni sporazum o VFO-u e, koji treba biti finaliziran do lipnja Državama članicama treba 12 mjeseci za pripremu strateških planova, a komisiji 6 mjeseci da, da odobrenje. Mislim da trebamo doista dati povjerenje našim pregovaračima e, koji pregovaraju o reformi ZPP-a. Reforma ZPP-a mora se odraditi dobro. Moramo također imati povjerenja u pregovarače o gdje se treba pronaći solidno rješenje do proljeća. To je važno ne samo za poljoprivredu nego i za funkcioniranje EU unije u cjelini. Ako uzmemo sve to u obzir, jasno je da trebamo biti otvoreni mogućnosti da se prijelazno razdoblje produži za još dvije godine. Bilo bi mi zanimljivo čuti e, vaše stavove. Zatim, što se tiče poboljšanja vezano uz e, financijska sredstva, mislim da ne možemo odobriti bilo kakve rezove kada je riječ o sredstvima za poljoprivredu. Zatim trebamo vidjeti e, mogu li se produžiti e, trajanja programa za ruralni razvoj i kako se odobrave zahtjevi država članica u komisiji. Zatim možemo analizirati operativne programe i vidjeti koliko oni e, traju. Vrlo rado bih čula vaše stavove o tome. Također je vrlo važno kad je riječ o drugom stupu, da države članice dobiju mogućnost za višu stopu sufinanciranja e, na temelju sadašnje razine u VFO-u i da uvode nove mjere, e, agriklimatske mjere, s obzirom da postoji potreba za prilagodbom u svjetlu novih izazova koji su pred nama. Mislim da trebamo nastaviti primjenjivati sadašnja pravila i kada je riječ o nacionalnim potporama. Općenito, najvažnije načelo jest da se osigura nastavak potpora poljoprivrednicima bez prekida kao i drugim korisnicima, dakle za vrijeme tog prilaznog razdoblja možemo također pripremiti teren za lakši prelazak na novi ZPP povećanjem tehničke pomoći i ohrabrivanjem država članica da počnu pripremati strateške e, planove kako bi to bilo pravodobno odrađeno. Na taj način bismo mogli onda zapravo e, premostiti taj jaze između prijelaznog razdoblja i reforme ZPP-a. Hvala kolegice Katajnen. Predlažem da prvo saslušamo izvjestitelje u sjeni i da im damo riječ e, onim redom kako to uvijek prakticiramo. Kolegica Amaro predlaže minutu i pol. Bom, também sublinhar este trabalho de lijepi pozdrav. Drago mi da se mogu osvrnuti na ovaj zajednički rad s gospođom Katajnen. Iskreno rečeno, naši stavovi su slični kada je riječ o najvažnijim stavkama i želio bih samo osvrnuti se na ovo pitanje e, dakle samostalnosti u odnosu odnosno ovisnosti o VFO-u. Pregovori o VFO-u moraju se ubrzati, ali neovisno tome kakav će biti ishod, i to sam u više navrata rekao, to ne smije ići na štetu isplata poljoprivrednicima. Zajednička poljoprivredna politika mora funkcionirati i ona će biti na snazi sve dok se ne uvede reforma ZPP-a. U tom e, razdoblju ne smijemo naštetiti poljoprivrednicima, odnosno sredstvima kojim se isplaćuju. Vrlo je važna stabilnost. Ovaj vremenski rok od godinu dana, što se toga tiče, mi smo spremni to produžiti naš godinu dana. Dakle, trebamo voditi račun o tome da smo spremni eventualno to produžiti. Kolegica Aguilana, hvala. I ja želim zahvaliti gospođi Katajne na raspoloživosti tijekom sastanka. Dakle, mi smo od samoga početka radili na tome zajedno. Što se tiče detalja, mi se slažemo da je bitno da se obrane sredstva za ZPP, to mora biti vrlo jasno u prijelaznoj uredbi, da nećemo odustati od tog aspekta prema tome ovaj prijedlog da se uvedu rezovi u odnosu na ono što kaže komisija za nas je neprihvatljivo. Prema tome, prije svega moramo obraniti istu razinu sredstava. Zatim vremenski rokovi. Mislim da godina dana nije realna. Nije mi jasno zašto se komisija toliko pribojava da to traje dvije godine. Ako se sve završi prije tog roka od dvije godine, onda više nećemo koristiti prijelaznu uredbu i prijeći ćemo na provedbu E, novog teksta. Dakle, tu ne postoji nikakav rizik. Mislim da je bolje da si damo duže vrijeme nego kraće. To je moj stav. Slažem se, imamo stara pravila, treba nam svjež novac. A što je sa proizvodnjom voća i povrća, sa tim sektorom? Tu postoji ograničenje što se tiče trajanja operativnih programa. U rujnu 2021. godine trebao bi postojati novi program, e, no ako se to primjenjuje na sve ostalo, ne znam zašto se ne primjenjuje na sektor proizvodnje voća i povrća. Zatim, tu se spominju regije. Imamo 118 različitih pokazatelja i postoje različite regije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 ekološku e, poljoprivredu. Znači tri godine je skraćeno na jednu godinu. To nije realistično. Osim toga imamo programe za države članice e, i to znači da se neki programi neće moći provesti. To će značiti da će određene države članice morati vraćati novac. To je dakle nedostatak koji ne smijemo izgubiti iz vida. Isto tako e,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 Ja sam pozorno slušao gospođu Katajnen i rekla je sve što je važno. E, želio bih naglasiti još nešto što je već ovdje rečeno, a već i zbog postupovnih razloga. Mislim, iz, iz terminskih razloga nije realistično da imamo prijelazno razdoblje od samo jedne godine. Već od samog početka bismo trebali planirati dvije godine. Zahvaljujem. Gospođa Aguilar señor Hvala gospodine predsjedniče, hvala izvjestiteljici. Mi se slažemo u potpunosti s njom. Htjela sam isto tako komentirati kako je važno naravno ove sektore e, obraditi koje je spominjala moja kolegica Aguilera, isto tako mislim da moramo poštovati načelo kontinuiteta. Ne smijemo reformirati reformu, e, moramo ići u korist poljoprivrednika koji moraju provoditi zajedničku poljoprivrednu politiku. Budimo realni, kao što su rekli kolege prije mene. Ova uredba mora e, barem imati rok od dvije godine jer moraju poljoprivrednici imati stabilnost i osim toga uredba ne može sadržavati e, proračunske iznose koje predlaže komisija znači moramo se držati e, okvira koji predlaže ovaj parlament. Ja mislim da ovo moramo usvojiti, ali isto tako moramo znati da E, moramo imati na umu i e, višegodišnji financijski okvir. Ali ponavljam, mi se potpuno slažemo sa kolegicom Katajnen. U potpunosti. Hvala vam. Hvala. Prevoditelji nas e, mole da govorimo sporije. Kolega Kokaris, izvolite. Hvala lijepo. Ja bih također zahvalio gospođi Katajnen i njezinim službenicima na izvrsno odrađenom poslu i na dobroj suradnji. Doista se također slažem da je vrlo teško odraditi sve što je potrebno iz ove prijelazne uredbe u samo godinu dana. Međutim, to bi se vrijeme moglo korisno iskoristiti. Imajući u vidu novi zeleni plan, čiji bi se elementi trebali ugraditi u novi ZPP. Smatramo da bi bilo vrlo dobro što se tiče novog zelenog plana, da budemo vrlo ambiciozni i mislim da uistinu imamo visoku razinu ambicija. Možda možemo pokušati to ostvariti u samo godinu dana ako uspijemo u redu, ako ne, onda ćemo produžiti rok. Hvala još jedan put na suradnji. Hvala. Ähm, Hvala. Imamo još nekoliko kolega koji su se javili za riječ. E, malo čas smo imali e, jako puno pitanje i da ne bih nikog zaboravio, onda ću pročitati imena svih onih koji su se javili. Tolere, Kaveješ, Andrije, Kucmok, Dorfman, Pitvegi, Tomašić, e, Soldova, Veli, Ademov, Buda, De Castro, Jurgil i kolega Le Breton. Je li se još netko javio za riječ, a da nisam ga pročitao? Dobro. onda kolegica Tolere. Euh, Hvala vam gospodine predsjedatelju. Posebno želim zahvaliti gospođi Katajnen i svim njenim suradnicima. Mislim da se radilo u vrlo dobrom suradničkom duhu što je vidljivo i iz onoga što su rekli oni koji su radili na dosjeu. Međutim, ima nekoliko tehničkih stvari vezano s prijedlog komisije na koje želim ukazati, posebno što se tiče neizvjesnosti E, vezano uz vremenske rokove kako se preklapaju. Ovdje se ne omogućuje da se do pet godina produže programi za konverziju na ekološku poljoprivredu, a tu je potreban rok od pet godina. U nekim zemljama, poput Francuske, već e, se preuzela obveza da se izdvoje nacionalna sredstva, što znači da bi trebalo koristiti sredstva iz sljedećeg financijskog razdoblja nakon 2021. godine kako bi se ispunile te obveze koje inače ide u smjeru novog zelenog plana. Što se tiče novih obveza preuzetih nakon 2021. godine, ovo trajanje od najduže tri godine je restriktivno za programe kod ruralnog razvoja u ostalom administrativnom e, smislu za države članice je vrlo teško to odraditi u roku od tri godine. Što se tiče sektora voća i povrća, nema nikakvog razloga da se prema tom sektoru postupa drugačije. A što se tiče proizvodnje vina, mislim da treba nastaviti sa sektorskim mjerama do e, kraja isteka e, tog vremenskog razdoblja, onako kako je to bilo izvorno predviđeno. Hvala. Eh, eu começo por, eh, por de facto... Izvolite. Pa evo, ja na početku želim istaknuti da će prijelazno razdoblje biti iznimno važno da je važno da pružamo trajnu potporu poljoprivrednicima kako bi oni mogli nastaviti razvijati odnosno obavljati svoju djelatnost. Eh, što se tiče ovog dužeg prijelaznog razdoblja od dvije godine, mislim da bi ono osiguralo veću stabilnost i kontinuitet, a to je nešto što, za što se trebamo svugdje zalagati u operativnim programima, kada je riječ o sektoru voća i povrća. Mislim da taj dio možda nije dovoljno naglašen u ovom prijedlogu. Zatim, čuli smo da je komisija navela što se tiče ZPP-a i VFO-a da mi znamo da, su, da je važan program za prekomorska područja. E, Mi smo najprije o tome razgovarali u studenom, razgovarali smo o financiranju tog programa. I znamo da je taj program ključan za upravo ta područja koja su u nepovoljnijem položaju, gdje postoje određena ograničenja za razvoj tih područja i e, to je u ostalom uvršteno i u osnivačke ugovore. Izvolite. Pa evo ja bih e, kao i određen broj kolega htio ustrati na ovom trajanju dvije godine. Mislim da nam treba veća osnoća što se tiče VFO-a. Ne znam je li relevantno čekati da komisija precizira e, svoj prijedlog vezano uz zeleni plan u ZPP-u. Ja bih ovdje insistirao na dvije stvari vezano s prijelazno razdoblje. Kao prvo, produžetak e, godišnjih mjera iz drugog stupa. Mislim da je ključno da se modificiraju sredstva potpore e, nakon 2020. godine i mislim da je također ključno, e, a, govorim to kao izvjestitelj za e, zajedničke tržne redove, da se podrže programi za sektorski programi koji trebaju biti ugrađeni u strateške planove. Mislim da je to važno za prijelazno razdoblje. Danke, kolegi Bardzo dziękuję pani Katajnen za tak Izvolite. Ja također želim zahvaliti gospođi Katajnen na vrlo detaljnoj prezentaciji ovih prijelaznih odredbi. Također smatram da bismo trebali imati prijelazno razdoblje u trajanju od dvije godine. Zatim, želim napomenuti da nam je potrebna fleksibilnost, što znači e, mogućnost e, da se sredstva prebacuju između među ova tri stupa. To je sada 25% i nadalje prijelazna pravila bi trebala također omogućiti i privremene nacionalne potpore sukladno članku 37. uredbe 1307. I zatim što se tiče kontinuiteta plaćanja, to je također nešto za što se trebamo pobrinuti i zato ne želimo restriktivnija pravila tijekom tog razdoblja. Hvala. Kolega Dorfman. Hvala. Slažem se sa izvjestiteljicom uglavnom. E, smatram da bismo svakako trebali učiniti sve da ova uredba e, ostane uredba sasvim tehničke prirode koja ne bi trebala zadirati u politiku jer ćemo u tom slučaju e, zapeti u političkoj raspravi koja će trajati predugo i koja će sezati zapravo e, dalje od tog razdoblja koje smo predvidjeli za prijelazno razdoblje. E, budući da smo sad pod sve većim vremenskim pritiskom onda moramo polaziti od činjenice da ako primjerice damo razdoblje od dvije godine države članice neće baš hitro pristupiti izradi svojih e, programa. Prelazno razdoblje je naprosto prelazno razdoblje i to je jedna godina koja e, onemogućava da započnemo sa petogodišnjim planovima i tako dalje. E, dakle, ja mislim da je prijelazno razdoblje od godine dana razdoblje što je kraće to je bolje i da možemo naravno e, naći određene nekomplicirane načine kako bismo eventualno još dodali godinu za neke druge mjere. kedves Hvala, gospodine predsjedatelju, dragi kolege. Želim samo istaknuti da ova prijelazna uredba ne znači, znači samo, ne može značiti da će se početi primjenjivati nova pravila ZPP-a. Postoje pozitivni aspekti u prijedlogu komisije. Međutim, komisija ne primjenjuje logiku iz 2014. godine, s obzirom da se tu ne govori o nacionalnim potporama. Za nas to nije prihvatljivo jer ne možemo naprosto preko noći ukinuti neke potpore. Dakle, te državne potpore se tiču osjetljivih sektora i ako se stane na kraj tim potporama to će imati određene posljedice. Ako se ne vodi računa o tim potporama e, nećemo moći podržati prijedlog komisije. Hvala lijepo gospodine predsjedniče ovo je izuzetno važna i kompleksna tema budući da se odnosi na više postojećih uredbi. nikako se ne može prihvatiti prijelazni period do. two and twenty godine koji predlaže komisija budući da se u tom periodu ne mogu pripremiti strateški planovi. također dodatni period je potreban i za agencije za plaćanje kako bi se pripremile za provedbu nove regulative prijelazni period treba se odnositi na. two thousand and twenty one i. two thousand and twenty two godinu. u lanku one na primjer ne slaem se s prijedlogom da drave članice mogu produljiti razdoblje ali samo u slučaju ako postoji opasnost da zbog nedostatka financijskih sredstava nee moi preuzeti obveze. komisija može odbiti zahtjev drave članice i mislim da se u ovom slučaju ne primjenjuje naelo supsidijarnosti također članak. eight stavak six iznos naveden prejudicira rezultate pregovora u okviru višegodišnjeg financijskog okvira i naravno da ću uložiti određene amandmane na prijedlog uredbe. hvala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 i ako vrijedi ono što je rekla izvjestiteljice da će postojeća pravila vrijediti u prijelaznom razdoblju, dakle ono što vrijedi sada, onda to znači da ćemo imati podršku u iznosu od 50%, odnosno da bismo ju trebali zadržati. Ako, zadrž, ako uzmemo duže prijelazno razdoblje, onda bih predložila da ugradimo veću fleksibilnost za države članice. Što se tiče e, trajanja prijelaznog razdoblja. Mislim da moramo imati na umu poljoprivrednike kojima je potrebna stabilnost i e, većina njih nije sigurna da će im godina dana biti dovoljna, ali njihova sigurnost bi nam trebala biti prioritet. Bogodare, господин председател. na prvom mjestu bih iskala da... Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. E, za početak zahvaljujem gospođi Katajnen, izvjestiteljici e, na e, njenim dobrim organizacijskim sposobnostima i na njenom zaista izvrsnom radu na ovom dosjeu. Naglašavam da se ovdje radi o vrlo širokoj raspravi E, odnosno da je provela široku raspravu u ovom dosjeu i uključila sve dionike. Vrlo je važno osigurati stabilnost za sve poljoprivrednike i provedba novih mjera e, starih mjera sa novim e, novcem mora biti u skladu sa postojećim pravilima. Što se tiče nacionalnih eh, prelaznih eh, potpora, one su za nas od eh, vrlo velike važnosti, osobito za naše male poljoprivrednike E, isto tako trebamo uzeti u obzir da nacionalne potpore nemaju nikakvog učinka na proračun Europske unije. Analize su pokazale da odobravanje takvih potpora ne utječu na tržište, odnosno da nema distorzije tržišta e, uslijed tih potpora. I mislim da je vrlo važno ove prijelazne potpore i dalje odobravati. Zahvaljujem gospođi izvjestiteljici e, gospođi Katajnen e, na njenom izvješću i e, želim joj puno uspjeha u radu na ovom dosjeu, a istovremeno bih se priključio kolegama koji su zabrinuti za to da nacionalne potpore neće biti dijelom primjene zapravo prava e, u okviru ove prijelazne uredbe. Ove potpore su osobito za Bugarsku e, vrlo važne i to za one poljoprivrednike koji su u najtežem e, položaju. Ako ih više nećemo imati, doći će do razarajućih posljedica kao što je odlazak ljudi s ruralnih područja, zatvaranje poljoprivrednih gospodarstava i nadam se da će izvjestiteljica se složiti s ovim argumentima. Danke, kolege Buda. Hvala vam. Evo, ja bih rekao nešto o provizornoj nacionalnoj pomoći. Ja mislim da to mora ostati mogućnost na razini država članica. Čini se da je to kontradikcija s komisijom. E, s druge strane, oni tražu više novaca od država članica da uljevaju u proračun za poljoprivredu. A s druge strane, ograničavamo države članice Znači oni žele učiniti svoje poljoprivrednike sretnijima. Mi moramo poslati tu poruku i ta poruka mora biti jasna. Mi ne govorimo ovdje o europskom novcu, govorimo o nacionalnim fondovima. Znači nije na komisiji da odlučuje što će se događati na razini država članica i što će članice raditi sa svojim novcem. Dakle, to komisija nema veze s tim, to moraju odlučiti nacionalne vlade. Hvala vam E, predsjedniče. Evo ja ću biti kratak. E, prvo želim e, zahvaliti kolegici Katajnen. Podržavam ovo što je rekla. Sad želim nešto reći o rokovima. Ako ako e, krenemo s ova tri zakonodavna akta, ako ih usvojimo brže, onda će oni brže stupiti na snagu. E, znači, ne vidim u čemu je problem. E, većina političkih grupacija podupire period od dvije godine. Ako bismo bili brži i ako bismo usvojili zakonodavne akte, bar ova tri, da idemo na trialoge, onda bismo mogli doći do te točke puno brže. Hvala vam. Kolega Jurgi, e, hvala vam predsjedniče. Kao što znamo, novo programsko razdoblje e, dovest će i do veće složenosti. Mi čujemo da bismo trebali imati prijelazno razdoblje od dvije godine. Drugo, što se tiče Poljske mi mislimo da prijelazne odredbe trebaju omogućiti da mi primjenjujemo nacionalnu potporu, a to se spominje u uredbi 1307 i zato mi smatramo da e, ovu uredbu trebamo proširiti u tom smislu. Mišljenje Poljske je da prijelazno razdoblje koje je sadržano u članku šestom, da je ono prerestriktivno. Poljska smatra da e, što se tiče sektora voća i povrća da moramo imati produženje postojećih akata sve do prirodnog kraja primjene. Znači mislimo da ih moramo moći primjenjivati. Ako ne budemo to imali, e, na taj način će proizvođači e, biti poprilično zabrinuti, oni se jednostavno neće moći prilagoditi na vrijeme novoj situaciji. Hvala kolega Le Hvala. Izuzetno je važno da se pozabavimo danas ovim pitanjem prijelazne uredbe jer to je doista pitanje koje nam je trenutno najhitnije. U interesu naših poljoprivrednika mogu samo ponoviti ono što je već rečeno jer vidim da tu postoji konsenzus. Spomenut ću tri važna načela. Kao prvo, financijska stabilnost poljoprivrednika. Moramo zadržati važeća pravila za vrijeme prijelaznog razdoblja. Zatim drugo važno načelo je jednakost. Sektor voća i povrća moraju imati isti status kao i ostali i treće načelo razumni vremenski rokovi. Mislim da godina dana nije realna, trebamo predvidjeti još godinu dana i reći to poljoprivrednicima kako bi oni znali što očekivati. Mislim da je to doista nužno iz perspektive pravne sigurnosti. Kolege Lavaček. Hvala vam gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti kolegici Katajne na sjajno obavljenom poslu zajedno sa timom. Mi imamo zapravo četiri stvari koje trebamo pojasniti. E, mislim da je ovo sve dobro i mislim da možemo dosta brzo krenuti naprijed. Prvo, vezano za predvidljivost koja se odnosi na VFO. Drugo, pitanje odnosi se na prijelazno razdoblje. Vidim ovdje da smo svi skloni produženju roka, dakle da bude duže od jedne godine. I još važnija stvar, trebamo vidjeti kako će ići tranzicija, ne samo mjere, ne samo u smislu mjera i sektorima, nego posebice a to smo spomenuli nekoliko puta danas, vezano za predvidljivost e, sustava e, državne pomoći. E, ja mislim da smo to dobro učinili u prošloj reformi i da nas to treba zapravo nadahnuti. Kolega Sandor, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju, zahvaljujem dakle svim izvjestiteljima kao izvjestiteljici. E, želim podsjetiti da je parlament u više navrata donio svoje stajalište o VFO. Mi tražimo da pričuva za e, izvanredne situacije bude konstituirana na početku e, u iznosu od 400 milijuna eura, to je svjež novac koji bi trebao biti dopuna proračunskim sredstvima iz ZPP-a. To e, bi se trebalo pretočiti u horizontalnu uredbu. Međutim, želim postaviti pitanje pravnoj službi i službi tajništva. Zanima me trebamo li zbog e, pravne i političke sukladnosti integrirati taj prijedlog i u ovu prijelaznu uredbu. Hvala vam. Hvala. Time smo došli do kraja ovog seta pitanja, tako da ću sada riječ dati komisiji i e, dajem vam najviše tri minute. Izvolite. Hvala vam. Ja bih isto tako zahvalio izvjestiteljici na izvješću Hvala što ste bili spremni. E, surađivali smo jako konstruktivno, rješavali smo sva tehnička pitanja, sve tehničke probleme. Evo, ja tri minute imam na raspolaganju i sad ću govoriti o nekim političkim točkama. Prvo je VFO i novac. Dakle, kao što znate, kad smo e, došli s ovim prijedlogom, imali smo jednu referentnu točku, a to je bio komisijin prijedlog za VFO. To je ono što vi vidite. Ali naravno svi razumijemo da jednom kad se donese novi e, VFO, da ćemo ovaj prijedlog e, adaptirati tome. To ste svi primijetili znači mi smo se usredotočili na e, i imat ćemo u vidu scenarij koji će uslijediti. Dakle, vidjet ćemo što će se dogoditi sa VFO-om i onda ćemo prilagoditi iznos tome. Druga točka, e, vrijeme od dvije godine. Još jednom vas mogu samo pozvati da se bavimo ovime na kraju procesa. Kad nam bude puno jasnije, e, kako će ići e, velika reforma ZPP-a. Onda ćemo vidjeti je li to realistično, je li to izvedivo. Komisija je predložila razdoblje od jedne godine. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Znači moramo prvo vidjeti kako će se reformirati ZPP, pa ćemo onda vidjeti kako se uskladiti s tim. Što se tiče agri okolišnim mjerima, mjerama iz drugog stupa, samo bih vas još jednom podsjetio da razlog e, iza ovoga je da smo smatrali da trebamo rezervirati što više novca iz novog VFO-a za nove strateške planove, zato što e, tu države članice moraju ostvariti svoje okolišne ambicije. I zato države ne bi trebale e, izvojiti puno novca pod starim pravilima i zato smo to skratili. Znači, e, zato smo to e, srezali. Znači, to je ono što je bila naša pozadinska nekakva ideja. Što se tiče prijelaznim nacionalnim potporama, mi to nismo uvrstili jer E, to nismo predložili u kontekstu reforme. Ta potpora je trebala završiti 2020. godine i to je temelj našeg prijedloga. Ali moramo shvatiti da je treba imati konzistentnost sa reformom e, ZPP-a. Ako ovaj dom odluči ne e, proširiti nacionalnu prijelaznu pomoć u okviru ZPP-a, onda to neće biti ni dio ovoga prijedloga. Ako bude obratno, onda ćemo se prilagoditi tome. I na posljedku jedna onako dosta stručna stvar koja je zapravo isto tako jako važna. Neki su spomenuli državne potpore i doista postoji sustav e, za državne potpore. Imamo neke iznimke, imamo smjernice, znači tu se utvrđuje kada države članice mogu državni novac ponuditi e, poljoprivrednicima i tako dalje. Taj okvir će se primjenjivati e, kroz 2020. godinu, znači do 31.12. Radimo na tome da se to proširi i na 2021. godinu, znači da bude usklađeno sa ovom prijelaznom uredbom. Toliko o tome. Hvala vam. Hvala komisiji. Sada će gospođa Katajen za kraj još jednom dobiti riječ. Također između dvije i tri minute nastojite biti. Hvala vam E, predsjedniče, hvala svima, svim kolegama na ovim sjajnim, e, sjajnom inputu. Na primjer, spomenuli ste sektor e, povrća, vina, zeleni dogovor i tako dalje. Spomenuli ste jako puno stvari. Sa vremenom smo dosta ograničeni moraju se poljoprivrednici pripremiti za tranzicijsko razdoblje, moraju se nacionalna tijela pripremiti za ovo tranzicijsko razdoblje. Ali molim vas e, nemojte okljevati i kontaktirajte sa mnom, s mojim timom e, ako imate bilo koja pitanja. Prezentacija nacrta izvješća će biti 17. i 18. drugog mjeseca, a E, rok za amandmane je 25. drugog. Privest ćemo jedan dio posla kraju krajem e, travnja i nastojat ćemo sve ovo odraditi u što kraćem vremenskom razdoblju. Hvala svima. Hvala lijepa osobito e, kolegici Katajnen i izvjestiteljima u Sjeni na dosadašnjem radu i želim vam puno uspjeha i dalje. E, sada prelazimo na zadnju točku dnevnog reda za današnje zasjedanje, a to je 14. točka e, strategija o šumarstvu. Mi smo odlučili izraditi samoinicijativno izvješće i E, to ćemo djelomično učiniti zajednički sa odborom ENVI e, i to po pravilu 57. Izvjestitelj je kolega Sarvama i eto molim te sada da nam daš kratku prezentaciju, pregled najviše pet minuta E, da čujemo kakva su prva razmišljanja o ovom izvješću. E, na moje pitanje prošlog tjedna komisaru Timmermansu u konferenciji predsjednika odbora on je rekao da će se strategija o šumarstvu prezentirati na jesen ove godine, toliko samo kao informacija. E, kolega Sar, vama imate riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju dragi kolege i poštovani predstavnici Europske komisije. E, šumarstvo i cijeli sektor šumarstva igraju važnu ulogu u pružanju održivih rješenja e, za mnoge izazove e, u našem vremenu. 43% površina Europske unije zauzeti su šumama i 500 tisuća E, zaposlenih e, imamo izravno u šumarstvu, a neizravno mnogo više. E, jedan veliki postotak šuma u Europskoj uniji u privatnom vlasništvu. Imali smo prije nekoliko godina predsjedničke kampanju za predsjedničke izbore sa sloganom It's the economy stupid. To je bio slogan bila Clintona. Radi se o gospodarstvu glupa, ne razmisli o tome. I sada smo u situaciji da e, kažemo e, it's the climate stupid. E, dakle, radi se o klimi a ne više o gospodarstvu. I zato trebamo uravnoteženu europsku strategiju za šumarstvo i moramo imati na umu da imamo različite stvarnosti u različitim državama članica. Europske šume su vrlo raznolike u smislu veličine, e, vrsta i sastava. I stoga ćemo sljedeće točke uzeti u obzir u našem samo inicijativnom izvješću na temu Europske šumarske strategije je e, Za početak, e, u odnosu na prethodnu strategiju, sve ukupne okolnosti su se promijenule, a to će utjecati i na šumarsku e, strategiju. I isto tako moramo imati na umu da osobito sektor šumarstva je tjesno povezan sa različitim međunarodnim obvezama koje smo preuzeli kao što su protokol iz i Pariški e, sporazum o klimatskim promjenama, ali i e, druge ciljeve koje smo si postavili u odnosu na e, politiku zaštite okoliša s time da moramo imati na umu da ova tema ostaje u nadležnosti država članica i stoga nam treba snažan holistički pristup nakon 2020. što se tiče naše strategije o šumarstvu. Moramo se pozabaviti pitanjem održivog upravljanja šumova, šumama e, koji, e, koje uzima u obzir e, višestruke funkcije šuma i to na uravnotežen način. Europska strategija za šumarstvo trebala bi biti sastavni dio Europskog zelenog sporazuma i s drugim riječima, reći ću to vrlo jasno, Europska strategija za šumarstvo ne bi trebala biti podređena niti jednoj drugoj strategiji. Strategija bi trebala biti dobar alat za koordiniranje politika u tom području i trebala bi stvoriti koherentnost, sinergije s drugim sektorima koji imaju utjecaja na upravljanje šumama. Trebala bi predstavljati i most između e, nacionalnih e, strategija o šumarstvu e, i europske strategije i vrlo je važno da se od samog početka formuliranja ove strategije uključuju i nacionalne države. Stoga bi i Europska unija na taj način sa svojom strategijom mogla značajno utjecati na globalnu razinu upravljanja šumama. E, u okviru naše strategije treba naklasiti važnost zajedničke poljoprivredne politike i svih drugih okvirnih programa. Aspekti bioraznolikosti koji su povezani sa šumama moraju se uključiti u ovu strategiju i mora se od njima odlučiti u suradnji sa šumarskim sektorom. Održivo upravljanje šumama ima vrlo važnu ulogu za zaustavljanje odnosno ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu okoliša. E, šuma i šumarski sektor mogu ponuditi rješenja što se tiče ublažavanja klimatskih promjena. E, suše, požari i drugi problemi u šumarstvu e, su problemi s kojima se treba uhvatiti u koštac i e, treba imati na umu i biogospodarstvo koje e, je obuhvaćeno šumarskim sektorom. svaka strategija mora biti Mm, utemeljena na snažnim znanstvenim istraživanjima i isto tako strategija treba uhvatiti naravno bolje mogućnosti iskorištavanja sirovine u šumama, osobito u ruralnim područjima. E, nove tehnologije imaju potencijal da mogu e, zapravo ponuditi nešto više za kružno gospodarstvo i u sektoru samog šumarstva. Završio bih e, s nečim što sam rekao na samom početku. Oni su prije 30 godina na, u predsjedničkoj kampanji e, govorili o tome da se radi o gospodarstvu. Mislim da to nekako i danas e, vrijedi. I kada kažem it's the economy stupid, onda ne mislim da oni koji govore o ekologiji, zaštiti okoliša ili socijalnoj politici nisu e, u pravu, ali mislim da je vrlo važno shvatiti da e, zapravo sve te tri komponente moraju egzistirati u uzajamnoj ravnoteži da bez gospodarskog, e, gospodarske komponente e, zapravo nećemo moći jer će to prouzročiti loše posljedice i po ekološku komponentu i po socijalnu komponentu i onda nećemo moći postići naše ciljeve iz klimatskog zakonodavnog paketa. Mislim da je dakle to pravac u kojem trebamo ići i e, kako E, bismo e, omogućili zapravo da imamo otporne i e, kvalitetne šume. Zahvaljujem. Započemo sada sa izvjestiteljima u sjeni, minutu i pol svaki. Kolegica Afram, izvolite. Pozdravljam ovu inicijativu za novu europsku strategiju o šumarstvu i drago mi je da mogu biti izvjestiteljica u, sjenu, u sjeni za ovaj dosje jer je to e, tema e, koja me zanima već dugi niz godina i s kojom se e, bavim već dugi niz godina. Kao što je kolega Sarvama rekao, mislimo da će šume biti ključan faktor u um, bavljenju i suočavanju s klimatskim promjenama. I mislim da je u situaciji u kojoj smo sada potrebno primijeniti nekakve zajedničke mjere zato što eh, jesmo različiti, ali moramo zajednički eh, zapravo eh, se boriti sa klimatskim promjenama. I ja bih e, rekla nešto malo o Rumunjskoj, iako to nije jedini slučaj u Europskoj uniji koji imamo, a koji ću spomenuti. E, Rumunjska je e, donedavno izvan Skandinavije bila zemlja u kojoj smo imali najveće površine izvornih šuma. To nažalost danas više nije tako i to zbog lošeg upravljanja šumama. Od tri E, stabla koja se sjeku, jedan se e, zapravo e, sječe nezakonito i završi nezakonitim kanalima negdje drugdje u Europi. I to je jedan veliki problem i gobitak od jedne milijarde eura godišnje za moju zemlju, a da ne govorim o gubitku po ruralne zajednice i bioraznolikost. E, vrlo kratko, završću uskoro. Mislim da mi kroz ovu novu strategiju o šumarstvu moramo e, poslati e, jasnu poruku onim zemljama koje ne poštuju pravila o dobrim upravljanju šumama i da moramo imati pravednu klasifikaciju i bolja pravila za zaštitu svih šuma u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Hvala. Nastavljamo. E, zahvaljujem gospodinu predsjedatelju i zahvaljujem Patriku, Petriju na e, dobrom izlaganju. Zapravo sve što sam htio reći je on pokrio. E, dakle, važno je imati ravnotežu između onoga što je u nadležnosti Europske unije i nacionalnih država i što se čini na europskoj i nacionalnoj e, razini. I isto tako, ovo što smo sad čuli iz Rumunjske je naravno vrlo zabrinjavajuće i tu e, trebamo donijeti e, dobre mjere kako bismo i e, biogospodarstvom mogli biti što je više neutralniji po klimu, no to moramo učiniti na održiv način i moramo razmišljati već danas o tome što će biti sutra. E, podsjetit ću i na e, rasprave koje ćemo sigurno još voditi o samom životu jednog stabla. E, svi su se sada okrenuli šumi kao spasitelju e, u smislu klimatskih e, promjena. Naravno da šume apsorbiraju ugljični dioksid i naravno da šume trebamo zaštititi, ali moramo imati održivo gospodarenje šumama i na drugi način jer u suprotnome šume u budućnosti više nećemo moći koristiti u svrhu apsorbiranja biranja ugljičnog dioksida. Zahvaljujem. Idemo dalje s sljedećom kolegicom. Zahvaljujem. Mislim da je svima jasno zašto zagovaramo novu strategiju e, e, za šumarstvo, ali su razlozi drugačiji. E, čuli smo e, sada e, najrazličitija rješenja i prijedloge. Ono što je važno je da prvo se zapitamo kako zaštititi naše izvorne šume, tu prije svega govorimo o Karpatima, tu moramo imati vrlo jasno postavljena pravila. Znamo da u okviru Natura 2000 2000. E, zapravo možemo postići samo 15% one zaštite koju e, bismo mogli, a s druge strane se moramo pitati koja vrsta gospodarenja šumama je danas održiva i moguća. I e, zapravo nije dobra niti strategija da se šume uopće ne sjeku, e, niti ona da se naravno prekomjerno sjeku. Znači imamo e, e, određene šume kojima bi bilo puno bolje kada bismo ih na nekoliko godina ostavili na miru, ali i neke u kojima bi da kako bilo potrebno odgovorno gospodariti. Znači moramo tu biti diferenciraniji a e, važno je da korigiramo kod teme biomase i bioenergije, jer tu smo imali grešku u kalkulaciji, zato što spaljujemo više drva nego što bismo trebali, a, a moramo zapravo naše šume obogatiti i učiniti otpornijima, no e, moramo definirati koje funkcije šume nam trebaju biti na prvom mjestu. Hvala lijepa. Ponovno nas prevoditelji molile da budemo spori. Gracias, señor presidente. Hvala gospodine predsjedniče. Srećom kad govorimo o šumama, to je vrlo u modi i u ovom parlamentu, izvan parlamenta. Stalno govorimo o ulozi šume u bioekonomiji i o zelenom dogovoru i tako dalje. Međutim, kao Europski parlament moramo slijediti strategiju koja će biti koherentna i imamo tri izvješća koja, na kojima rade tri različita odbora. Kad govorimo o deforestaciji u trećim zemljama, ja mislim da e, poprilično pojednostavljeno govorimo o tome i e, ne govorimo dovoljno o izazovima. Moramo pobijediti ovaj status quo kakav sada imamo. Moramo shvatiti da imamo veliku e, raznolikost šuma u Europskoj uniji i da svaka država članica mora preuzeti odgovornost. Što se tiče konkurentnosti, mi imamo pravni okvir E, međutim, moramo uzeti u obzir multifunkcionalnost naših šuma. E, naša strategija mora biti okosnica e, za buduću šumarsku politiku u Europskoj uniji. Hvala. Kolega Bombard nije nazočan. Onda ćemo ići na one ostale koji su se javili za riječ. Molim vas samo jednu minutu. Kolegica Ješ, izvolite. Prezident, Hvala vam lijepo. Da, e, šume doista zauzimaju važno mjesto u našem svijetu, u našem društvu. Važno je da ljudi ostanu u tim selskim područjima, da ne odu sa sela. U Portugalu postoji mnogo šuma, gotovo polovica površina pokrivena su šumama. Tako da šume doista igraju važnu ulogu u našem ekosustavu i moglo bi se reći da je to okosnica naše strategije u Europskoj uniji. Doista nam treba jedna agrošumarska strategija. Moramo voditi računa o šumskom pokrovu a ponekad je to problematično s obzirom na poljoprivredu. Kao što znamo, šume također apsorbiraju emisije ugljika i e, bitna nam je i flora i fauna, dakle flora i fauna. E, međutim, to isto tako ima i brojne ekonomske prednosti, e, što znači da proizvođači mogu ostvariti veći prihod zahvaljujući većoj vrijednosti proizvoda. Mislim da ova strategija doista može biti kamen temeljac svih naših e, aktivnosti u području šumarstva. Izvolite. Hvala vam. Što se tiče šuma, mislim da smo svi vidjeli požare u Australiji. Ako je potrebna europska strategija za šume, možemo reći da je potrebna i svjetska strategija za pošumljavanje. Jedan od mogućih prijedloga bio bi da se uspostavi sustav certificiranja europskih šuma kako bi se na zakonit način temeljem međunarodnih e, sporazuma moglo zatražiti da se spomenu isti kriteriji zaštite šuma te da se zaštite proizvodi e, od nezakonite sječe šuma. Žao mi je što se tiče proračuna da se, iako govorimo da su šume važne, sredstva uglavnom izdvajaju iz ZPP-a. Ako je to doista važno, onda moramo pronaći sredstva drugdje i dopuniti ova proračunska sredstva. E, šumama moramo gospodariti e, i na ekonomski način. Dank, kolegin Müller. Herr Dank. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ja zahvaljujem izvjestitelju na ovom dobrom temelju, na spomenu multifunkcionalnosti šume. Činjenica je da mi unutar Europe E, imamo povećanje e, površina šuma, da se iz šuma uzima manje nego što tamo raste i mislim da bismo taj aspekt upravo u ovom odboru vrlo jasno trebali naglasiti. E, mi sa našim šumama i u Njemačkoj imamo i 2 milijuna privatnih vlasnika šuma koji vrlo odgovorno gospodare tim šumama. To želim ovdje jednom vrlo jasno naglasiti. Ne znam je to zna znate u jednom kobiku betona koji teži dvije i po tone i treba dvije tone ugljičnog dioksida da ga proizvedete, a naprotiv tome imamo pola tone od jednog kubika e, drva koji pohranjuje jednu tonu ugljičnog dioksida. To uvijek moramo nanovo naglasiti. E, veselim se zajedničkoj suradnji i sada više nemam vremena. Kolegica Lebleton, izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala vam predsjedniče. Šume predstavljaju nešto vrlo važno u Europi. Na njih otpada 43% teritorije, u porastu su 0,4% svake godine u posljednjem desetljeću. Oni također e, ublažavaju klimatske promjene, ali važne su i za gospodarstvo jer sudjeluju u ruralnom razvoju i generiraju 3 milijuna radnih mjesta. Tako da sam za to da se definira suradnja za šumarstvo, premda već 20 godina imamo ovu strategiju za šume, treba razmisliti na koji način bolje zaštititi i eksploatirati šume kao resurs. Ali budimo oprezni, naime šume se razlikuju od zemlje do zemlje, moramo o tome voditi računa i trebamo doista E, djelovati imajući u vidu fleksibilnost s obzirom da šume moraju ostati u nadležnosti država članica. Ne smijemo ugroziti tu e, nacionalnu nadležnost e, pod izlikom da to ima veze sa budućim zelenim planom. Šume u Europskoj uniji su naše zeleno bogatstvo i imaju i vrlo važnu socijalnu i gospodarsku ulogu. Pomažu nam neutralizirati e, štetne emisije i šume u Europi su ugrožene. Postoje ekstremne prirodne katastrofe koje ih ugrožavaju, to su požari, suše i ostalo. Sve to zahtjeva održivo gospodarenje šumama kao i tjesnu suradnju između država članica. Stoga smatram da bismo trebali imati više šuma, da bismo trebali podržati pošumljavanje, jer bez šuma nećemo imati ni zeleni sporazum. E, našem izvjestitelju želim puno uspjeha. E, čestitke kolego Sarvam za pripravo poručila. Zahvaljujem na riječi, zahvaljujem izvjestitelju na izradi ovog izvješća. Zahvaljujem i na vrlo kvalitetnom okruglom stolu jučer gdje smo imali predstavnike e, stručnjaka e, za šumarstvo iz svih država članica, bilo ih je iz Slovenije. E, Slovenija ima 60% površina koje su pod šumama i posljednjih godina površina šuma je rasla, imamo održivo gospodarenje šumama i privatni vlasnici šuma se pitaju kako će to izgledati u budućnosti jer čuje da se šume želi u potpunosti zaštititi. Mislim da moramo nastaviti naša nastojanja da na stol stavimo rješenje da je zapravo smisleno gospodarenje šumama ključ i Čuli smo naravno već koju ulogu e, šuma igra u apsorbiranju ugljičnog dioksida. Ima e, do duše šuma mnogo struke funkcije. Možemo e, šume primjenjivati i za uporabu energije. Ima je dakle više funkcija i tu se slažem sa izvjestiteljem. Kolega Jirgil, izvolite. Panie Przewodniczący, tak tutaj było mówione, leśnictwo jest dziedziną, która... Gospodine predsjedatelju, kao što je već rečeno, šumarstvo je jedno od onih područja koje su u nadležnosti država članica i u tom smislu želimo zadržati status quo. U ovoj novoj strategiji trebalo bi se naglasiti da je važno osnažiti istu nakon 2020. godine šume i pošumljene površine trebale bi doprinijeti održivom razvoju. Barem što se tiče tri glavna stupa. Treba nam jedan održiv i uravnotežen pristup gospodarenju šumama. Moramo doprinijeti tome da se šumarstvo koristi za bolje upravljanje klimatskim promjenama aktivnosti da kako moraju uzeti u obzir i ostale strategije Europske unije i tu trebamo osigurati dosljednost svih politika Europske unije u području gospodarenja šumama. Želim samo još naglasiti koliko je važno očuvati načelo subsidijarnosti u vezi s tim. Kolegica Katajnen, hvala vam. Gospodin Sarvama je doista je vrlo važno da imamo ovu strategiju Europske unije iz prethodnog mandata s obzirom da će neki dijelovi zelenog plana utjecati na ovo kao i novi propisi o cirkularnoj ekonomiji i zaštiti biološke raznolikosti. Isto vrijedi i za LULUCEF i obnovljive izvore energije. Dakle, mislim da bi se u pripremi tih zakonskih e, propisa trebali voditi ovom strategijom za šume. Tu postoje tri dimenzije koje je dobro opisao gospodin Sarvama, a to su ekonomska, društvena i ekološka dimenzija. I na kraju želim samo još reći na kraju moram voditi računa o sekvestraciji ugljika. Ja, ich E, moram ovdje reći da samo šume kojima se gospodari imaju svoj doprinos u zaštiti klime nije baš istina. E, znamo da je u šumarstvu e, počinjeno mnogo grešaka. U Njemačkoj smo imali izumiranje šuma različitih vrsta gdje je zapravo čovjek strateški počinio velike pogreške. Imali smo slične probleme drugdje u mojoj regiji nemamo više e, pozitivnu bilancu, već imamo samo 30% e, površina pod šumama zato što smo imali izumiranje različitih vrsta šuma. Znači, ne možemo samo upirati prstom u e, Brazil i reći njima da štite svoje šume, a u Europskoj uniji nemilosrdno sjećemo zadnje izvorne šume u Krpatima Znači, ne možemo samo govoriti o Eh, energetskoj uporabi eh, drva. Moramo imati regionalne cikluse, moramo drvo eh, koristiti u regijama u kojima nastaju, a ne izvoziti drvo u Kinu gdje će se onda proizvoditi namještaj koji ćemo onda ponovno uvoziti. Kolegica Šmidbauer, izvolite. Zahvaljujem. Dragi kolega Petri, zahvaljujem ti na tvom angažmanu. U e, tvoje domovini šume su jednako važne kao što je to slučaj kod nas u Austriji i u drugim državama članicama. Mi imamo 48% površine pod šumama i e, jasno je da time mogu samo podržati kolegu u svojim nastojanjima. Trebamo e, dakle održivo gospodarenje šumama. Mislim da se tu svi slažu slažemo, ali naša, e, naše šume ne bi trebale postati puki muzeji e, apsorpcije ugljičnog dioksida. Šuma se mora održavati, znači mora se njegovati, mora se pošumljavati, mora se sjeći. To je za mnoge vlasnike šuma velika strast, ali mnogi od nas znaju da je to i velik posao. Znači treba štititi šumu, ali istovremeno je koristiti. E, apsorbirati ugljični dioksid, ali ne ukinuti tri milijuna radnih mjesta koja se vežu uz šumarstvo, a osobito u ruralnim e, regijama. To su regije koje želimo podržati i gdje želimo spriječiti da ljudi iseljavaju. Zahvaljujem. Nastavljamo. Hvala vam. Dragi kolege, u Mađarskoj se ne radi samo o tome da zadržimo postojeće šume, nego i da povećamo površinu pod šumama. I moramo pokazati da je povećanje proizvodnje hrane zapravo kompatibilno sa većim šumskim pokrovom. Mislim da se svi slažemo da šume imaju važnu ulogu i u gospodarskom i u klimatskom smislu kako bi ova strategija doživjela uspjeh mora se osigurati dosljednost različitih politika. To može biti dobra osnova za to da se poveća površina šuma. Nadam se da ćemo uspjeti ostvariti te ciljeve. Gospodin David. Mi u Češkoj imamo 33% površine pod šumama. Iako to danas zapravo skroz ne vrijedi, moramo reći da je od 19. stoljeća e, zapravo došlo do sađenja monokultura e, određenih vrsta koje su patile od različitih prirodnih pojava kao što su oluje i sada imamo problem sa kroničnim sušama. Trenutačno se naše šume uništavaju i uslijed potkornjaka i tu e, zapravo se pokazalo da se e, da si šuma uglavnom sama pomaže zato što smo imali aktiviste koji su se vezali za stavla da se ona ne bi mogla sjeći i onda je došao potkornjak koji je riješio e, zapravo tu stvar. Svakako imajmo na umu da je glavna funkcija šume naravno i zaštita klime i možda bi u tom smislu e, subvencije bile bolje u ovom sektoru nego u elektromobilnosti. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Da, činjenica je da postoji samo dio izvornih šuma. Jedini način da se zaštite te šume, naime, jedino ih možemo zaštititi. Must accept these facts, otherwise it's not a good strategy. I moramo prihvatiti tu činjenicu jer u protivnom strategija neće biti dobra. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais, euh, comme mes collègues... Hvala vam gospodine predsjedatelju, kao i kolege želim također ustrajati na tome da nam je potrebna europska strategija, dakle europska strategija za šume koja će nam omogućiti da vidimo kako bolje zaštititi šume u ekološkom smislu jer rekli smo da šume imaju važnu ulogu što se tiče apsorpcije CO2, ali i u gospodarskom smislu. Dakle, šumama treba gospodariti jer e, kada govorimo o šumarstvu, o sektoru gospodarenja šumama, tu postoji doista veliki potencijal za nova radna mjesta. U ovoj strategiji moramo predvidjeti da se zajedno zaštite europske šume, da se zaštite od šumskih požara, ali i od parazite. Primjerice, kod nas imamo velikih problema nekim insektima i mislim da samo odgovor na europskoj razini može ponuditi adekvatno rješenje. Došli smo do kraja pitanja. Sada ću riječ dati komisiji zamjeniku generalnog direktora Dimitrova. Uh, Hvala vam lijepo. Pa prije svega pozdravljamo ovo izvješće na vlastitu inicijativu u kojem se naglašava više dimenzionalna važnost šuma. Mislim da se tu na jedan cjelovit način predstavlja stanje europskih šuma, identificiraju se brojne stvari koje šume nude za gospodarstvo, seoska područja te trenutne izazove i prijetnje koje se odnose na šume. Zahvalni smo također za ovu strategiju Europske unije za šume. Sada smo na kraju druge te strategije. Mi smo saslušali mišljenje EU institucija i dionika koji su nam rekli da je potrebna nova strategija. Što se tiče budućnosti, nedavno je usvojena komunikacija o novom zelenom planu u kojem se komisija obvezuje da će izraditi novu strategiju za šume što znači da će se tu promicati također e, brojne usluge koje se nude u tom sektoru. U novoj strategiji će se definirati način na koji će se ispuniti zahtjevi iz Europskog zelenog plana na uravnotežen način. Mislim da svi znamo da šume imaju velik potencijal i to će biti dio rješenja za Europski zeleni plan. Mislim da tu šume imaju brojne pogodnosti. Dakle, ključno je e, apsorpcija emisija CO2, treba smanjiti e, učestalost šumskih požara i njihove razmjere, vidjeli smo što se nedavno događalo u svijetu, te promicanje biogospodarstva. Također moramo voditi računa da to bude konzistentno sa Europskom strategijom biološke raznolikosti koja će se donijeti do kraja mjeseca. Koncept multifunkcionalnosti o kojemu se ovdje mnogo raspravljalo, a i jučer e, u jednom drugom forumu u parlamentu svodi se na to da treba uspostaviti dobru ravnotežu za biogospodarstvo, biološku raznolikost i pružanje drugih usluga od općeg dobra. U svijetu gdje se događaju klimatske promjene, to zahtjeva mnogo znanja, tehničke spremnosti i ekspertize. Novi zeleni plan e, zahtjeva da se sačuvaju šume te da se obnavljaju šume. Isto tako je potrebno dugoročno gospodarenje šumama i da se zajamči da će to imati pogodnosti za ublažavanje klimatskih promjena. Što se tiče gospodaranja postojećih šuma i to treba unaprijediti, uključujući sprečavanje katastrofe i prilagodbu klimatskim promjenama. Postoji opasnost da se izgube vrijedne šume zbog različitih e, štetnika. Nadamo se da to neće biti slučaj. Šume će i dalje biti važne e, u okviru pregovora o novom vfo Tako da moramo surađivati tjesno s državama članicama da bismo ih ohrabrili da u novim strateškim planovima to e, stave u programe te da apsorbiraju odgovarajuće mjere u tom e, segmentu. Dakle, to ćemo sve ugraditi u novu strategiju. Hvala vam. Zahvaljujem komisiji. Sad ću još jednom dati riječ kolegu Petriju da sažme. Zahvaljujem. Thank uh, Hvala vam svima na izvrsnim komentarima i na vrlo živopisnoj razmjeni mišljenja. Želio bih se kratko osvrnuti na nekoliko komentara. Gospođa Müller Želim vam reći da je vrlo dobro da ste naglasili multifunkcionalnost šuma, no bilo je vrlo zanimljivo kada ste na kraju postavili retoričko pitanje. Jeste li svjesni znanstvenih aspekata i koliko se zapravo ispušta emisija CO2 prilikom e, spaljivanja šuma, za razliku od toga koliko se apsorbira? Mislim da moramo doista dobro analizirati sve znanstvene činjenice i slažem se i sa kolegom. Dakle, slažem se da moramo zaštititi šume, ali pitanje koje se ovdje nameće je sljedeće. Što podrazumijevamo kada kažemo da ćemo zaštititi šume? Moramo se doista zapitati čime ćemo zaštititi šume i njihovu biološku raznolikost i sam okoliš. I tu zapravo dolazim do zaključka da se sve svodi na održivo gospodarenje šumama. I tu ću se osvrnuti na ono što je rekao gospodin Hoisling. Slažem se, treba nam nova metodologija. Postoji mnogo toga što se ne radi u raznim dijelovima Europe. Treba poboljšati sustav za rano upozorenje, treba nam više znanstvenih istraživanja. E, treba postati služba koja će gasiti požare ako oni izbiju. trebaju nam doista zdrave šume e, sa otpornim stablima i treba nam što više takvih šuma kako bi mogla apsorbirati CO2. a onda kada se pojavi sjeća šuma dolazimo do cirkularne ekonomije, dakle proizvodit će se proizvodi koji će također pohranjivati CO2 na mnogo duže razdoblje. Tu postoje različite faze, održivo gospodarenje šumama ako se odradi na dobar način može ponuditi rješenje za sve naše današnje bojazni u vezi sa šumama. Evo, ne znam imamo li nešto još za dodati. Što se tiče vremenskih rokova, prezentacija nacrta izvješća će se održati 18. ili 19. ožujka na odboru. Rok za podnošenje amandmana je 25. E, ožujka, a glasovat ćemo 25. ili 26. svibnja na plenarnoj sjednici e, u lipnju. Hvala. Zahvaljujem Petriju. Time smo došli do kraja eh, zasjedanja za današnji dan. Eh, zahvaljujem svima, osobito onima koji su ostali do kraja. Sutra se vidimo u 9 sati kada će imati, imati priliku razgovarati i razmijeniti stajališta sa našim novim povjerenikom. Eh, želim vam ugodnu večer i zahvaljujem i prevoditeljima. Doviđenja.